čitanje izvješća što se tiče strategije Europske unije kad govorimo o sporazumu o nuklearnoj energiji s Iranom. Radi se o izvješću gospodina Ohovita. 475 amandmana su bili predstavljeni, imali smo također i kompromise, a sada ćemo poslušati izvjestitelja. Hvala. Ja ću se u prezentaciji usrediti točiti na kompromisne amandmane koje smo ovaj tjedan e, ispregovarali. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, radi se o dobrom izvješću i, i možemo reći da u parlamentu i našem e, odboru imamo taj osjećaj da se radilo o složenim pregovorima. Želim reći svim članovima odbora Vezano uz ono što smo rekli što se tiče prvog razgovora, znači ovo nije izvještaj o Iranu, moramo u svakom slučaju to imati na umu. Radi se o deskriptivnom izvještaju, ali ne govori se o situaciji u Iranu, nego se radi o jačanju i proširenju e, znači odnosa između EU i Irana na ovom području. Kad govorimo o kompromisima, kad govorimo o znači, individualnim amandmanima, onda smo zapravo željeli imati amandmane koji će biti konstruktivni kako bismo postigli cilj, a to je da se Iran vrati u međunarodni poredak. Kako bi postao e, dio ponovno međunarodnog poredga, znači principa vrijednosti, pravila i tako dalje na međunarodnoj razini. No, u svakom slučaju izveštaj mora biti e, pravičan i pošten. I što se tiče prvih rasprava, možemo reći da smo imali široku podršku, no isto tako sam čuo da postoji isto tako e, da zapravo neki kolege misli da ne postoji još uvijek ravnoteža. Imali smo znači te kompromisne amandmane koje smo uspješno ispregovarili i nadam se da sam odgovorio na sve zabrinutosti. Ja zbog vremena neću E, e, objasniti sve te amandmane, naravno ako imate kamantane u 1 i 3, mi smo više se referirali specifično vezano uz znači, e, znači na eksplicitno za podršku znači task forsa u, u okviru znači vanjske službe za e, vanjsko djelovanje. Isto tako imamo znači e, otvaranje, mogućnost otvaranja delegacije u Teheranu i imali smo specifične kompetencije komisije koje su tu. Mi mislimo da zapravo ne postoji još dovoljno razumijevanje što se tiče uloge EU institucija u odnosu na i država članica. Kad smo bili u Teheranu, ja sam e, E, dostekao dojam da bi se zbilja stvari promijenili da otvorimo delegaciju i zaslanstvo. E, znači to nije samo e, pitanje odluke ovdje u Breselu, proračunske odluke, nego i također i odluke u Teheranu. Kad govorimo o kompromisnom amandmanu 7, radi se o pitanjima transparentnosti transparentnosti slobodnog e, tržišta i borbe protiv, e, protiv korupcije. Mi smo to prezentirali na sljedeći način. Ne, nismo željeli ni u kojem slučaju sad dijeliti nekakve lekcije, nego prije svega smo željeli prepoznati da je Iran se obvezao na cijeli niz znači angažmana i želimo u svakom slučaju uok, e, postići da se određeni angažmani isto tako provedu od djelu. Želimo to provesti vezano uz e, borbu protiv korupcije i tako dalje. Ja e, pozivam na vaše razumijevanje vezano uz to. To je složeno pitanje i odbor, kolege u odboru isto tako imaju podijeljena mišljenja što se tiče sankcija. A ići ćemo vjerojatno nas 15 e, u Teheran, imat ćemo delegaciju, isto tako povjerenike vrlo često e, u e, Iranu. Ono mi ni u kojem slučaju e, nećemo se sad baviti nekim antiamerikanizmom, no prije svega želimo promovirati način, e, europski način što se tiče rješavanja ovog problema. Mi želimo znači progurati u znači u kompromisu deset... E, Znači podržiti ono što je vezano za Airbus i Boeing i isto tako mogućnost ulaganja. To je nešto što je specifično, specifična referenca koju imamo. Kad govorimo o okolišu 11 i 12, ja sam, e, znači, gospodin Brok o tome govorimo. Mi, e, znači, želimo, znači, ovu suradnju na području energije. To je e, velika mogućnost za nas i za Iran, no isto tako želimo postići ove ciljeve što se tiče klimatskih promjena. I ono što moram reći da sam također i sa civilnim društvom imao vrlo dobar sastanak u Teheranu i mislim da smo uspjeli, ako uspijemo e, ostvariti e, naše cilje koje će biti e, široko prihvaćeni, onda ćemo moći također ostvariti dijalog sa civilnim društvom. Što se tiče kompromisa 13, treba nam u svakom slučaju ovaj kompromisni dijalog, dijalog što se tiče migracija, da, imamo zabrinutosti, mnogi ljudi, uključujući mene, su zabrinuti vezano uz to i moramo biti vrlo oprezni. U 14 imamo znači e, specifično pitanje i prijedlog vezano uz obzor 2020. što se tiče e, pomoći i e, određene kolege to u svakom slučaju podržavaju. Imamo tako i razmjeno što se tiče e, studenata. Postojimo velike mogućnosti u Europi u tom smislu. U što se tiče pitanja ljudskih prava, nema ni u kom slučaju ne, solucija e, možemo odmah primijeniti, ali moramo u svakom slučaju e, biti e, sigurni da moramo maknuti smrtnu kaznu za određene prekršaje vezano uz manje kaznena e, djela isto tako moramo postići znači napredak na tom smislu znači moramo podržavati moramo biti vrlo čvrsti što se tiče slobode izražavanja moramo e, vidjeti načine na koji možemo postići te ciljeve. E, neke kolege su mislili da možda određene e, formulacije nisu bili dobro e, i čvrsto formulirane, znači što se tiče ukidanja smrtne kazne moramo u svakom slučaju trebaju, da trebaju te formulacije biti puno jasnije i snažnije naglašene. Kad govorimo o Iranu i Saudijskoj Arabiji, imamo znači ovdje kompromis 16 e, koji govori znači vezano uz odnose između Irana i Saudijske Arabije koje se trebaju e, u svakom slučaju suzdržati od bilo kakvih sukoba, eskalacija, isto tako podrška s e, oružanim grupama u regiji. Da, Ovdje se ne govori samo u Iranu, e, nego u širem kontekstu i mislim, nadamo se da će cijeli e, niz kolega moći to e, prihvatiti. Naravno, ne govori se samo o Iranu, iako je Iran tu spomenut. Vrijeme je ograničeno. Znači, što se tiče kompromisa kad govorimo o izborima i demokratskom razvoju u Iranu, radi se o području gdje su kolege u ovom znači, odboru željeli znakovite promjene. Uspjeli smo postići određene znakovite promjene u tekstu. Neki govore o to da treba zapravo biti proširenje prostora što se tiče političkog pluralizma i isto tako poziva se e, Iran da u potpunosti e, ostvari ovaj cilj slobodnih izbora. Evo, to je e, kompromis, nadamo se da će on biti prihvatljiv. U 22 imamo posebni izvjestitelj za Iran. Mi e, znači podržavamo znači ovaj specijalni e, poseban mehanizam za Iran i to je spomenuto također. E, nadamo se da će što se tiče tog narativa i tih argumenata taj kompromis biti podržan u različitim klubovima. Što se tiče manjina, kolege ovdje zbilja imaju snažne osjećaje vezane uz to. Nadamo se da će to također biti e, prihvatljivo kad govorimo o pravima žena, rodnoj jednakosti, posebno što se tiče znači, e, seksualnog e, orijentacija. Znači vezano uz rod radi se o kompromisu 25. Da, u svakom slučaju ono što je bilo važno da poslušamo e, sve što e, kolege imaju reći ovdje kako bismo dobro to ismislili. Da, imat ćemo znači glasačku listu, trebamo u, znači E, da vi proslijedite u poruku vašim klubovima da je filozofija zapravo ovog izvješća da nećemo svi dobiti individualno što želimo nego da jednostavno smo uspjeli e, poslušati sve sva različita mišljenja te također da uspijemo ostvariti ovaj svoj cilj da budemo e, zbilja da to izvješće također ima neki utjecaj da budemo poslušani u Teheranu. Moramo biti odgovorni u ovoj instituciji da podržimo ovaj proces koji se događa u Iranu. Hvala gospodine Howitt na ovom obavljenom poslu. Hvala vam eh, na dobroj volji. Sad možemo čuti one koji eh, žele uzeti riječ. Izvolite. Hvala. Sljedeći govornik, dragi kolege. Ja moram reći da vrlo pomno pratim ovaj nacrt rezolucije od početka. U originalnoj e, e, znači rezoluciji imamo oko 2500 riječi. Znači, kršenja ljudskih prava se kritiziraju stereotipi. Još jednom nijednom u tekstu nismo imali znači e, jasno e, osuđivanje brutalne diktature. Ova rezolucija je zapravo kontrast e, sa onim vrlo alarmantnim izvješćem što se tiče e, situacije ljudskih prava u Iranu. Imali smo izvješće Amnesty International koji govori o tome situacija što se tiče kršenja ljudskih prava u Iranu se e, pogoršava i nemamo nikakvog napretka u tom smislu. Isto tako znamo da iransko, e, iranska diktatura krši e, temeljna ljudska prava. Zbog toga također režim je jedan od e, najvećih e, podrški militantnim terorističkim grupama, kao na primjer Isto tako, što se tiče regionalne sile Irana, oni su dugo širili teror. A u zemljama kao Sirija, Irak i Jemen. Iranski režim je zapravo kriv za e, patnje i gubitak tisuće ljudskih života. No, bez obzira na to moram vam reći da nigdje u izvješću to se ne spominje. Kad govorimo o ovom sporazumu za nuklearnu energiju, to govori o tome da Europska unija sada smatra e, Iran zapravo vrlo vjerodostojnim i e, dobrim partnerom. Moramo biti u svakom slučaju oprezni što se tiče toga, moramo biti zabrinuti što se tiče Islamske republike. Oni koji su se nadali da potpisivanje nuklearnog sporazuma između Iran Irana i velikih sila će ojačati znači reformiste u e, zemlji u odnosu na konzervativne vjerske konzervativce moraju zapravo e, smanjiti ta svoja očekivanja. Postoje naravno i pozitivne e, promjene u novom nacrtu ovog teksta, ali to nije dovoljno. Zajedno s nekim kolegama, ja sam uložio nekoliko amandmana, želimo da se jasno e, naznači važnost e, upisivanja ljudskih prava u e, znači srce odnosa Irana i Europske unije. Želim reći da Iran, ljudi Irana trebaju i zaslužuju našu, borbu, e, našu podršku u borbi za demokraciju, slobodu i ljudska prava. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na ovom govoru. Želio bih e, znači da možda E, malo požurimo, moramo krenuti naprijed. Znači, mogu reći da nakon e, diskusija sa povjerenicima u Sjeni imali smo znači pomak e, što se tiče kompromisnih amandmana, što se tiče pitanja ljudskih prava. Sve je to dosta uzeto u obzir i postigli smo dosta veliki napretak u tom smislu. Govorimo znači o e, smrtnoj kazni i općenito tom pitanju ljudskih prava i mislim da kao povjerenik u sjeni za EPP mislim da idemo u pravom smjeru. Sada gospodin Tenok. Ja se e, ne složio bi se vezano ono što je E, rečeno. I želio bih u svakom slučaju biti kritičan što se tiče e, režima Molaha u Iranu. Ja sam 17 godina u parlamentu i u svakom slučaju što se tiče kršenja ljudskih prava možemo reći da se zapravo e, su se dogodili neki manji, čak malo kozmetički pomaci. To je naravno u svakom slučaju moramo imati na umu, moramo u svakom slučaju dovesti do toga da se Iran pridržava svojih e, međunarodnih obvez, imamo cijeli niz rezervacija, znači rezervi što se tiče e, i isto tako imamo probleme što se tiče ovog šerijatskog zakona e, Eh, Iranske islamske republike, ali eh, i, uspjeli smo postići moratori što se tiče kamenavanja na smrt eh, žena, isto tako vezano uz nevjeru, imamo također moratori, a kad se radi o statusu postavljamo si pitanje kakav je zapravo status svega toga. Imamo u izvješću Amnesty International cijeli katalog, imamo znači tih kršenja ljudskih prava, imamo znači odredbe vezano uz e, znači političke zatvorenike, isto tako smrtne kazne za znači se e, seksualnu orijentaciju, uključujući neveru i homoseksualnost. No, razumijemo što zapravo govori gospodin Hovit. E, možemo e, reći da sa neprijateljima moramo postići mir. Nadamo se da će moja zemlja nakon Brexit će ipak e, pratiti tu liniju. Prijatelj je postao prvi ambasador u toj zemlji, no nakon nuklearnog e, sporazuma mogu reći da zapravo naš manevarski prostor će biti e, veći i zapravo uspjećemo u svakom slučaju postići podršku za one koji su možda reformisti u okviru ovog režima, ne da zapravo dopustimo e, da onaj, ona čvrsta struja prevagne. Znači, imali smo pregovore vezano uz to što e, neke stvari smo izmijenili, mislim da neke stvari e, nisu bile dovoljno kritički značenje. mogli smo možda e, neke stvari mnogo kritičnije osmisliti, no što se tiče strategije Irana prema danas, prema Iranu, moram znači biti i nada u otvaranje dijaloga isto tako, moramo imati nadu što se tiče i implementacije i stupanja na snagu znači ovog sporazuma o nuklearnoj energiji. A kad govorimo o e, terorističkim skupinama kao Hezbollah i Hamas, moramo im dati šansu da također da se e, pridržavaju onoga na što su se e, obvezali. Na kraju, znači svega ovoga imali smo cijeli niz kontroverzi što se tiče nuklearnog sporazuma. Čuli smo vaše mišljenje, no mislimo da je ovo način da se to napravi i zapravo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 sprečavanje e, da Iran postane nuklearna sila je zapravo postizanje i potpisivanje ovog e, sporazuma. Ako Iran se ne e, pridržava svojih obveza, onda možemo imati mogućnost ponovnog vraćanja sankcija, no trebamo ostvariti mogućnost otvaranja dijaloga, isto tako ulaganja od strane Europske unije. Mi u svakom slučaju imam puno nade zato što mislim da trebamo postići nešto puno bolje za ovo ovakvu e, zemlju. Hvala, sada predlažem da e, poslušamo kratko izvjestitelja u sjeni Šakorala. ćemo, nakon toga ćemo govoriti zbilja o temelju za znači te e, kompromisne amandmane. Da li se slažete sada s tim? Gospođa Sakorara. Hvala, gospodine. Hvala lijepo. Dakle, svi znamo što se događa u Iranu i znamo da je to jedna važna zemlja. Znamo u kojoj mjeri ovisi kompletan pristup Bliskom istoku i kompletno regionalna sigurnost u Iranu. I znamo koliko su bile teške odnose koje smo do sada imali ali sada je uslijedio jedan vrlo ambiciozan dijalog uspostavljen i mislim da sad trebamo naravno uspostaviti povjerenje ponovno kako bi mogli zajednički svako svoje interese realizirati nakon toga. E, I kako bi i Iran i Evropska unija imali koristi od toga. Želim zahvaliti gospodinu Haula na ovom opsežnom izvješću i na svim kompromisnim prijedlozima. Osim toga smatram da predloženi kompromisi uglavnom se ciljaju i bave se ovim zahtjevima koje smo čuli za uspostavu iskrenog dijaloga za izgradnju povjerenja na svim razinama između Irana i Europske unije. Ali želim naglasiti kako postoje različita pitanja koja bi mi htjeli malo preciznije ovdje istaknuti, bez obzira na kompromise koji su postignuti i sadržani u nacrtu teksta. Dakle, postoje neke stvari za koje želimo da se izrazito isključe, a neke stvari koje želimo da se posebno uključe. Dakle, ljudska prava se moraju ovdje više naglasiti, moraju se navesti konkretne mjere kao i jamstva koja bi bila data da će ti procesi biti provedeni. Nadalje, Europski parlament je već prije ukazivao na to kako se mora poštivati uloga Ujedinjenih naroda i kako se bilo koja suradnja i boljitak suradnje između Europske unije i Irana ne može odvijati i bez Ujedinjenih naroda. Nadamo se da će u amandmanima koji su podneseni i sve to skupa doći do izražaja, odnosno biti u obzir uzeto i onda se nadam da će se to odraziti na glasanju na plenarnoj. Hvala lijepo, a sada gospođa Loh Hvala lijepo, profesor Buchner je naš, e, naš izvjestitelj u Sjeni, pa me molio da ga ja zamijenim danas, jer nije mogao biti s nama. I sad bih molio da se amantmani 362 i 438, da se o njima glasa izdvojeno. Äh, Hvala lijepo. Kad pogledam sad koliko je amandmana različitih klubova stiglo i koliko je toga usvojeno i uzeto u obzir u tekstu kako bi se postigla ravnoteža, onda mi možemo razmisliti, možemo možda razmišljati o tome da li klubovi zastupnika baš se trebaju do te mjere otvrnuti stajalište i insistirati još na onom ostatku koji nije uzet u obzir. Jer na taj način mislim da ugrožavaju ovo postignutu ravnotežu. Naravno da su nam, da je pitanje ljudskih prava bitno, ali to mislim da je, već smo na tom putu da smo to ugradili na taj način u naš e, iz tekst i uopće u naše odnose s Iranom, čim smo uspjeli spriječiti da oni izgrade i rade na jednom agresivnom oružanom nuklearnom programu, jer smo spriječili njihovu mogućnost izgradnje atomske bombe. Ostali su na nuklearnom programu za mirne svrhe. A izgradnja nuklearne bombe bi bila sasvim sigurno najveće kršenje ljudskih prava. Prema tome već smo tu puno učinili. Evo sad gospodin Howitt ima riječ. Ja sam samo htio reći da ovaj ovaj odbor je radio apsolutno iskreno i ja ni u kom slučaju ne mislim da je nepoštivanje demokracije ako se postignu kompromisi koji smo postigli u ovom tekstu, ali da vam još nešto naglasim. Ja sam bio prvi potpredsjednik onog odbora za ljudska prava i ja sam se bavio ljudskim pravima u ovom parlamentu još i u ime Amnesty Internationala i sjedio sam sa timom Amnesty Internationala i radio na tom. Prema tome moramo jako pažljivo pisati sve ovdje što tiše u ovom, u ovom tekstu i ono što sam pokušao napraviti sa cijenim tekstom je popraviti stanje ljudskih prava u Iranu. I to, ali na način koji će se moći čuti, koji će na taj način možda moći djelovati. Ja znam da ono što mi želimo postići ili deklarativno napišemo neće se uopće, koliko god mi bili oštri, odraziti na stanje u ranu. Ali ako mi budemo vrlo pažljivo i razumno formulirali i pažljivo kročili, onda imamo šanse popravi doista i ljudska prava u Iranu. A u parlamentu nije stalo da naš napor ne uspije, nego svakom stalo da nešto i postignemo trajno u Iranu. Hvala lijepo. Mislim da ćemo sigurno tući do jednog dobrog zajedničkog rezultata, to mi kaže moja intuicija i iskustvo. A sada bih želio pozdraviti gospođu Bišop, ministricu vanjskih poslova Australije i kolegu Čobo, koji je australski ministar za trgovinu, turizam i investicije. Puno vam hvala što ste nam se pridružili na današnjem sastanku našeg odbora. Mislim da je jako dobro da ovdje ojačamo našu suradnju, jer kao što vidite vanjske poslove se u međuvremenu globalno zapravo provode i vode vanjske poslove žene, to je tako i u Europskoj uniji, ali vidimo i u Australiji i sve više je dakle u ženskim rukama, imamo puno primjera diljem svijeta za to, ali mislim da je to jako dobro. A inače mislim da je i vrlo bitno da se prodube odnosi Europske unije i Australije, mislim da je naš okvirni sporazum koji imamo iz travnja 2015. da je taj krajnje, krajnje važan, a nadam se da će se taj ugovor koji je, okvirni ugovor koji je već kreiran, biti i adekvatno ratificiran, a mi smo spremni aktivno sudjelovati u tome da ta ratifikacija što je prije moguće prođe. Isto mislim da je jako dobro da se trenutno radi na bilateralnom trgovinskom sporazumu i da dakle s njime želimo bitno unaprijediti svoje bilateralne trgovinske odnose. Međunarodna suradnja je vrlo bitna jer tu imamo glavne priče, glavne teme kao što su ljudska prava, ali i migracije, terorizam, sigurnost i na tom području mislim da smo isto zabilježili sjajan napredak. Jer vidite, mi smo svi izloženi velikim prijetnjama novog doba, to je prijetnja takozvanog Isila, odnosno Daesha, prijetnja migracija iz razno raznih razloga, prijetnja mnogo novih prijetnji iz Azije, ali osim sve to skupa i prijeti da naškodi i gospodarskim interesima i Australije koja ima jednu specifičnu e, geopolitičku poziciju, relativno izoliranu na svijetu. Ali u svakom slučaju zbog Izisa i svih ovih velikih sigurnosnih prijetnji treba ojačati naše kontakte i našu mostove između Evropske unije i Australije. Mi smo vidjeli prošlog tjedna koliko se radi na unapređenju veza sa zemljama Jugoistočne Azije i Kine, kako bi to globalno, globalno doveli do veće ravnoteže. I nadamo se da će i svi ti naši napori imati dobar ishod i dovesti do stabilizacije regije. Kao što vidimo i G20 je svoj sami tamo održava. Ali po sebi su važni svi ti kontakti, ali onda je pitanje naravno i koja je prava politika koju ćemo dalje voditi na tim područjima. Postoje tu vrlo kontroverzna pozicija, vrlo kontroverzna stajališta o kojima ćemo sigurno još raspravljati. Drago mi je da su Australija i Europska unija poduzele nove inicijative i da je potpredsjednica Mogherini, naša visoka predstavnica za vanjske poslove, stvorila jednu novu platformu za novu generaciju odnosa između Europske unije i Australije. Možda biste nam mogli reći ponešto o Brexitu, kako vi na to reagirate, kakve su vaše razmišljanja o tome i kako mislite da će se odraziti taj daljnji razvoj događaja poslije Brexita i na vas, na Australiju i australske odnose. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Brok. Vrlo sam sretna što sam ja ovdje s vama u vašem odboru i zahvaljujem članovima Europskog parlamenta što ste mi pružili priliku da vam se danas obratim. Ja sam sretna što sam se vratila u Brisel pred ovaj odbor. U jednom sve povezanijem svijetu mislimo da vanjska politika kao i vanjski odnosi postaju sve važniji za vlade i naše građane. Vaš rad je vrlo važan za Europsku uniju i za njih njene građane, ali važan je i za međunarodne partnere, uključujući Australiju. Australija i Evropska unija imaju jednu zapravo zajedničku povijest, kultura, ideje, vizije, a u mnogim situacijama i zajedničke interese. Iznad svega Australija i Evropska unija dijele iste, iste vrijednosti. Mi vjerujemo u slobodu, demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava. Mi vjerujemo u otvorenu tržišnu ekonomiju, u slobodu ideja, slobodu poduzetništva koje naravno unapređuje naše građane i vjerujemo da to donosi, upravo to otvorena tržišta donose velike koristi našim građanima. Australija je isto tako članica skupine G20. Mi smo imali 25 godina za redom smo doživjeli gospodarski rast. Prema tome naš napredak i naše blagostanje se zasniva i temelji apsolutno na otvorenim tržištima. gospodarski tržišnom ekonomiji. Mi vjerujemo, međutim, da u globaliziranom svijetu trebamo svoje partnerstva produbiti i na taj način se približavamo i to imamo zapravo, to je nam i zajedničko sa Evropskom unijom. Jasno, zbog toga nije ni iznenađujuće da smo onda prirodni partneri i u gospodarstvu i u poslovima, ali isto tako i u razvoju civilnog društva i umjetnosti i mnogim drugim područjima. I kao prirodni partneri moramo se i zajednički suočiti sa svim ovim prijetnjama koje se izranjaju, kao što su recimo terorizam i sve ostali izazovi za globalnu sigurnost. Australija i Evropska unija su toliko puta ponavljano već demonstrirali da zajedno mogu biti puno jači kako bi se znali nositi s tim izazovima. Australija je šokirana i vrlo žalosna i zbog ovih nedavnih atentata koji su pogodili Europu, a posebno Brisel Ovaj, veliki europski grad i to koje je počinilo ponovno Daješ. I mi sudjelujemo jasno u kroz Europol i druge organizacije i kroz naš stalni dijalog protuteroristički koji se vodi između Europske unije i australskih stručnjaka u razotkrivanju mreža terorista diljem svijeta s obzirom na sirijski građanski rat i na veliku nestabilnost koja je u cijelom Bliskom istoku prisutna, Australija ostaje apsolutno obvezna da će ostati našim vašim partnerom u jačanju sigurnosti u toj regiji i u Afganistanu i Iraknu, cijelom Bliskom istoku i ostajemo kao dio e, skupine koja je u Savezu za davanje potpore stabilnosti zapadnog svijeta na Bliskom istoku. Mi isto tako dajemo jako veliki doprinos u broju vojnog osoblja u Iraku, na primjer. Ali isto tako pomoć humanitarna i u razvoju, zatim ljudskih prava, kao i ostale bitne stvari za zaštitu ljudskih prava, to su sve važne teme koje ostaju naši prioriteti, kao izgradnja civilnog društva. Međutim, i druga krizna žarišta na svijetu su u fokusu našeg interesa, kao primjerice Ukrajina. I mi to isto tako sudjelujemo E, u sankcijama nametnutim Rusiji kako bi se ta situacija popravila u korist Ukrajine. Zatim Australija je sudjeluje u istrazi koja je nastala nakon pada malezijskog zrakoplova koji ima više od 300 ljudi je tu palo i znamo da je srušeno u tom groznom činu. Australija igra i važnu ulogu u azijsko-pacifičkom prostoru. Svijet gleda u Europsku uniju kao velikog zaštitnika vladavine prava, prav, i ljudskih prava, ali kako mi želimo poduprijeti naravno napredak i taj razvoj dalje u Europi i u cijelom svijetu i na tome aktivno radi Australija. I mislimo da zajedničkim naporima ćemo i prije postići željene rezultate, a to je da se vladavina prava poštuje u svim zemljama svijeta. To je samo po sebe govorimo o slučajevima o kojima govorimo o svem slučajevima koji uglavnom prijete ne samo globalne sigurnosti nego i globalnoj trgovini. I zbog toga pozivamo sve stranke da nikada ne poduzimaju unilateralne akcije nego da sudjeluju u e, multilateralnim pregovorima i da preko običajnih i ustaljenih organizacija kao što su Ujedinjeni narodi i ostale međunarodne asocijacije djeluju kroz već poznate programe nas stabilnosti i u svijetu, a što uključuje naravno i prijetnju koju Sjeverna Koreja predstavlja. Australija i Evropska unija su voljni i sposobni partneri i zbog toga moramo i našu suradnju još produbiti i doista u ovom okvirnom sporazumu koji će biti do kraja godine potpisan i nadamo se onda ići na ratifikaciju su predviđene su podobljivanje suradnje na svim područjima. To znači da želimo pojačati sigurnost i napredak u obje regije naše koje mi predstavljamo i zatim dalje razviti suradnju u sigurnosnoj politici kao i u bilateralne stvari kao i održivom razvoju, nadzoru naših vanjskih granica, zatim ekonomskim i trgovinskim predmetima, u pravosuđu, znanosti, inovacijama, obrazovanju, a naravno i u velikim globalnim izazovima kao što je klimatske promjene ili javno zdravlje koje je ugroženo diljem svijeta u stvari. Danas tijekom dana ćemo gospođa Mogherini i ja jednu, još jednu inicijativu lansirati koja je još jedan odraz našeg velikog prijateljstva. Naime, Evropska unija da stvara jednu veliku platformu koja će e, biti dobar, da kažemo, nosač za plasiranje različitih ideja poduzetničkih i svakakvih drugih iz Evropske unije i Australije koje će pojačati našu suradnju. Mislimo da je već 54 godine diplomatskih odnosa koliko ih imamo između Evropske unije i Australije E, mislim da smo jako puno postigli, a sa ovim sveobuhvatnim ugovorom o slobodnoj trgovini između naša dva gospodarstva ćemo to odvesti još nekoliko, da kažemo, generacija unaprijed. I mislim da će to za naše građane donijeti nevjerojatne koristi. Ta partnerstvo se, kao što smo već rekli, zasniva na zajedničkim vrijednostima, ali i na komplementarnim gospodarstvima i evo zbog toga je tu moj kolega koji će vam govoriti o trgovini, investicijama i turizmu. Australija je jako povezana sa velikim novim tržištima Azije, naravno i zbog svoje geopolitičke pozicije, ali mislimo da upravo na taj način možemo pridonijeti i povezivanju naših velikih tržišta na uzajamnu korist, korist naš uzajamni napredak. U, što se tiče Brexita, pozvala bih Evropljane da ne govore sada o propasti, smanjenju ili jednom urušavanju, jer smatramo da Evropska unija do sada već donijela ogromne koristi napredak ovom cijelom kontinentu i može biti samo ponosna na ono što je postigla. Prema tome nemojmo govoriti o gubicima koji nastaju zbog Brexita. Mi kao Australija se apsolutno potvrđujemo naše dobre odnose sa Europskom unijom i potvrđujemo da je ta jedinstvena skupina suverenih demokracija koje čine Europsku uniju mora izdržati i mora se razvijati dalje i mi ostajemo apsolutno pri našim obavezama koje smo do sad preuzeli u našem posebnom i jakom partnerstvu sa tom skupinom Europskom unijom. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Želim u ime Odbora za međunarodnu trgovinu pozdraviti naše goste, dva ministra iz Australije koji nam čine čast da su danas s nama ovdje u parlamentu. Također želim pozdraviti e, cijelo australsko izaslanstvo. E, dame i gospodo ministri, drage kolege, danas e, znači imamo ovaj razgovor u okviru međunarodnog konteksta koji je težak, kao što je rekao rekao gospodin e, Brok i možemo reći da međunarodna trgovina se e, postavlja e, i dovodi u pitanje. Moramo imati trgovinu koja će biti korisna za sve i to u smislu reciprociteta i isto tako uzajamne koristi kako bismo postigli i stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. Australija u svakom slučaju omogućava e, da zajedno s njom e, odgovorimo na neke, i, neke izazove i isto tako dijelimo iste načela i vrijednosti. Želim inzistirati na jednoj važnoj poruci. Europska unija i Australija su su jače ako ostanu ujedinjene, posebno kroz e, trgovinske sporazume. Europska unija, Australija e, znači e, ulaz u jedan kontinent, a razmjena je nešto što u tom smislu je izuzetno važno. Ono što čini nas jačim ako smo odgovorni za zaštitu investicija, međunarodnu trgovinu i globalizaciju. moramo u svakom slučaju paziti da se naši odnosi dobro razvijaju, posebno u okviru odbora za međunarodnu trgovinu trgovinu imamo u okviru tog odbora posebni, e, posebno praćenje odnosa sa Novim Zelandom i Australijom. Isto tako pratimo na koji način Australija sudjeluje u multilateralnom pregovoru TISA e, što se tiče e, usluga. Isto tako pratimo sporazum što se tiče javne nabava. Isto tako imamo E, znači, e, u veljači e, prošle godine parlament je rekao znači, svoje mišljenje u svojoj rezoluciju vezano uz ove pregovore. Zahvaljujem na pažnji i pozdravljam još jednom naše goste. Hvala. Well, thank you and, uh, Hvala lijepa. Hvala, gospođa Saifi. E, isto tako, e, poštovani e, predsjedatelju odbora za vanjske poslove, gospodin Elmar Brok i zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas i imati mogućnost da govorim vama o produbljivanju investicijskih i trgovinskih veza između naših gospodarstava. Australija je zaista opredjeljena da radi sa Europskom komisijom i državama članicama e, na pregovorima o ugovoru o slobodnoj trgovini. E, sveobuhvatni bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini između naših gospodarstava promicati će bolju trgovinu između e, u robi i uslugama kao i dvostrane investicije. To je važno zato što smo oboje napredne, napredna gospodarstva, a sporazum o slobodnoj trgovini ima potencijal E, da e, nešto postigne između ta dva jednako razmišljaju. Dakle, to će pojačati e, suradnju u područjima kao što su standardi u propisima, digitalnom gospodarstvu, istraživanju i inovacijama. E, takav sporazum će nam e, pomoći e, za budućnost svjetskog sustava trgovine. Već radimo na zajedničkim elementima međunarodnog, međunarodne trgovine i imamo zajednički interes i radimo zajedno kako bismo napredovali na više lateralnim inicijativama kao što je E, sporazum o trgovini uslugama koji je jako važan za naše politike i za komercijalne interese i budućnost e, globalnog gospodarstva. Europska unija je naša e, druga, drugi najveći trgovački partner i to je već službeni podatak, a Europska unija je jako važna destinacija za Austra, australske e, buduće, za australske e, strane investicije e, u infrastrukturi i medicinskoj tehnologiji. Dakle, Europski poslovni subjekti traže e, suradnju sa Australijom kao e, način da se povežu sa drugim mrežama i e, nekim mrežama u Aziji. Naše tarife u Australiji i Europskoj uniji su usporedbi dosta niske, iako postoje neke velike razine zaštite na granicama. E, važna je otvorena trgovina u poljoprivrednim proizvodima e, koja odražava naše komparativnu prednosti. Australija ima jako dobro iskustvo, e, ima uravnotežene rezultate u poljoprivredi i zato se e, radujemo da ćemo se angažirati s Europskom unijom u ovom važnom aspektu našeg dnevnog reda. E, australska reputacija e, za o zelenoj, e, čistoj proizvodnji hrani je dobro poznata u Aziji. Međutim, Europska unija izvozi četiri više četiri puta više vrijednosti nego što to radi Australija i proizvodi deset, deset puta više nego što to mi činimo. Što se tiče e, usluga, Australija također e, dobro funkcionira kroz e, sporazume o slobodnoj trgovini. mi želimo smanjiti barijere za trgovinu uslugama što je više što više možemo, a isto tako želimo na želimo poboljšati transparentnost. Isto tako e, želimo e, promicati e, aranžmane za naše stručnjake kroz zajedničko priznavanje profesionalnih i stručnih licenci i kvalifikacija. Odredbe o investicijama u našim sporazumima o slobodnoj trgovini žele olakšati investicije, a isto tako štititi mogućnost vlade da regulira javni interes. E, ne želimo velike poteškoće s obzirom da jedni i drugi imamo e, čvrste i transparentne pravne sustave. Još, jedan, e, još jedna korist da radimo kao partneri je na području propisa, zato što smo oboje otvoreni i transparentni. Možemo na taj način smanjiti birokraciju i pomoći malim i srednjim poduzećima. S obzirom da govorim u Europskom parlamentu, trebao bi spomenuti i intelektualno vlasništvo. Moram reći jednu stvar o toj temi. Po mom mišljenju ne bismo trebali imati pristup e, koji je konfekcijski e, u sporazumu u slobodnoj trgovini, nego tražimo e, neku ravnotežu između interesa posjednika ovih e, prava i e, javnog i nacionalnog interesa. Isto tako vidjeli smo koja je dobra uloga tehnologiju u e, poslovnom okruženju. U našim pregovorima s Europskom unijom očekujemo da ćemo i dalje imati inovacije u zajedničkom interesu, a moramo isto tako njegovati rast digitalnog gospodarstva. To je bitno i za Australiju, a i za pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Dakle, ti, ti e, pregovori su dosta e, složeni i biti će e, teško se postići sporazum u nekim područjima koja su osjetljiva, ali se nadamo da ćemo osigurati razumijevanje i postići zajedničke ciljeve. isto tako želimo što prije pokrenuti te pregovore. Sa perspektive Australije je jasno da je bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini ideja e, čije je vrijeme sada došlo, a sada je e, veliki izazov raditi prema jednom ishodu koji je koristan za sve strane. E, radujem se da ćemo zadržati otvoreni dijalog sa zastupnica u Europskom parlamentu kako idemo dalje u to, s tom inicijativu. Ja se isto tako pridružujem ministrici je Julie Bishop, mi dijelimo mnoge aspekte europskih vrijednosti koje ste spomenula, gospođa potpredsjedateljica i naravno radit ćemo u procesu globalizacije za obostranu korist Europske unije i Australije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na oba govora. Mislim da imamo dosta materijala za dobru raspravu i mislim da trebamo odmah započeti. Michael Gala ima riječ. <laughs> Govorit ću njemački. Hvala lijepa i e, želim dobrodošlicu e, ministrima u Europski parlament. Mislim da je to e, jako dobro i jako važno da imamo tako snažnog partnera kao što je Australija ili Down Under kako je zovu. Neću govoriti puno o pitanju trgovine, ali nadam se da ćemo postići dobar sporazum o slobodnoj trgovini sa Australijom i podržavam sve koji rade na tim pregovorima. Kao i kada se radi o TTIP-u, mislim da moramo imati nešto dobro za prodati. E, ne smijemo se bojati prodati dobru poruku i mislim da e, imamo dosta protekcionizma u ugovorima o slobodnoj trgovini. Moje pitanje je što se može usporediti, a što se ne može usporediti e, između naših situacija. Kao što znate, u Europi imamo sada ljude koji misle da možemo identificirati neki e, otok u Mediteranu, u Sredozemlju, e, da možemo napraviti jedan kamp za izbjeglice tamo, a vi imate iskustva u tome u Papu i Novoj Gvineji. A isto tako postoji izjava Ustavnog suda koja kaže da se to ne može nastaviti. Dakle, što vi mislite o ovom pitanju e, teritorijalnog suvereniteta tih otoka? Mislite li da bi takav pristup bio uspješan u Europi? Ja mislim da ne bi to moglo funkcionirati u Europi, ali zanimalo bi vaša iskustva o ovoj složenoj situaciji. Imamo sporazum iz Kotonua, imamo e, CEP sporazum, a imamo i situaciju u e, Pacifiku. Dakle, mislite li da u Pacifiku postoji mogućnost s vaše strane da se ojača suradnja i razvoj sa e, e, otocima u Pacifiku, a isto tako koje su ambicije i nade vezane za sigurnost, za suradnju u vezi sa sigurnošću. Hvala. Izvolite. Um, e, žao mi nisam vas mogao čuti. Međutim, ja želim e, dobrodošlicu e, svima, ali moja pitanja su više vezana za ministra trgovine. E, zanima me ono što ste govorili vezano za investicije. Imamo investicije i iz Australije u Europu i iz Europe u Australiji. Znate da Evropska unija se je pokrenula prema e, novim e, sporazumima o trgovini i investicijama. A što se tiče vaših iskustava sa e, sustavima rješavanja sporova vezanih za investicija, da li ocjenjujete da bi to bilo dobro i za Australiju i da li bi to funkcioniralo u nekom sporazumu između Europske unije i Australije? Što se tiče Brexita, i mene malo brine ovo pitanje znam da ćete reći da vi nemate formalne pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom, međutim, s obzirom da imate e, jedan, jedne pregovore sa Europskom unijom, a istovremeno imate pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom, dok je Ujedinjena kraljevina još uvijek e, članica Europske unije. Dakle, znači da pregovarate sa jednim tijelom koji pokriva jedan mali manji entitet kao što je Ujedinjena kraljevina. Znam da ćete reći da ne pregovarate s njima, ali vjerojatno imate određene rasprave s njima, možda ne pregovore. Ne znam kako te dvije stvari mogu teći paralelno, a da nisu u sukobu. Ja nisam Britanac, međutim, e, mi se bojimo da ćete koristiti Ujedinjenu kraljevinu e, kao neku vrstu ocjene e, Europske unije. Vi kažete Ujedinjena kraljevina nam ovo obećaje, vi nam to ne obećajete i mislim da to nije e, baš zadovoljavajuća situacija. Zato bih vam savjetovao da ne ulazite u pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom, nego samo sa e, Evropskom unijom. A što se tiče Kine, imamo vrlo e, važnu odluku za donijeti vezano za davanje s, trgovinskog statusa Kini. Vi ste to već učinili, pa ne znam imate li kakvih savjeta vezano za vaše iskustvo u tome. Thank you very much. Hvala lijepa. Čao Stenak. Uh, thank you. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim dobrodošlicu ministrima Bishop i Čobo. Uh, od opet jednog e, zastupnika, zadnje generacije zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, mi vam želimo dobrodošlicu, međutim u britanskom e, e, tisku biti će pitanja zašto gubite vrijeme i razgovarate s Europskom unijom kada sada imamo taj obećani ugovor o slobodnoj trgovini između Ujedinjene kraljevine i Australije. Kao što je gospodin Martin rekao, to se to ne može dogoditi tek nakon Brexita, ali sadašnje brojke govore da e, trgovina između Australije i Ujedinjene kraljevine samo samo 2%, a e, s ostatkom e, Ujedinjenih kraljevina je 12% to treba gledati u određenoj perspektivi. Međutim, u britanskom tisku se pokazuje da e, će odnos između Australije i Ujedinjene kraljevine se vratiti u neko zlatno razdoblje e, koje je bilo prije nego što je Ujedinjena kraljevina bila u Europskoj uniji. Međutim, mislimo da e, to moramo učiniti jednim regularnim procesom. Dakle, mi dijelimo zajedničke vrijednosti u Europi e, i ostatku Europske unije što se tiče demokracije, ljudskih prava, vladavine prava. Vi s nama dijelite i borbu protiv džihadista i terorista. Imate globalnu ulogu već desetljećima e, kao pružatelj e, robe industrializiranom svijetu, a i ključni ste igrač u azijskom i pacifičkom e, području. Vi ste spomenuli i Sjevernu Koreju i Kinesko more Međutim, niste spomenuli e, vaše iskustvo u upravljanju tokovima migracija i e, upravljanjem nezakonitim migracijama. To je jako bitan problem trenutno u Europskoj uniji e, s obzirom na Sredozemlje i Tursku jer nam veliki broj migranata dolazi zakonito i nezakonito. Međutim, dok Ujedinjena kraljevina ima zastupnike u Europskom parlamentu, mi ćemo biti vaši prijatelji i podržavat ćemo vas a i drago mi je čuti da Ujedinjena kraljevina e, neće e, usvojiti jedan e, sustav bodovanja za britanske, za strane radnike koji dolaze u Ujedinjenu kraljevinu. Naravno, Australija također je jedno društvo koje se mijenja. Vi sada prihvaćate više migranata nego što je nego vaš tradicionalni izvor kao što je Ujedinjena kraljevina. E, prošle godine ste bili, imali 80 tisuća iz Grčke i Italije, dakle imate vrlo čvrste veze ne samo s Britanijom nego i sa kontinentom. Ima, vi ste članica G20 a e, e, klub zastupnika ECR-a kojeg ja zastupam, ja sam ovdje sam, ali i bez britanskog prisustva u budućnosti mi ćemo i dalje podržavati naše odnose i ratifikaciju jednog, e, e, ratifikaciju sporazuma o slobodnoj trgovini između e, EU-a i Australije. Ernat? Dragi ministri, imate svu našu podršku od kluba liberala e, vezano za e, sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Australije. Međutim, imam pitanje za ministricu vanjskih poslova. A to je na a to je e, napor Kine da se, e, da se e, proširi u Pacifiku, dakle da preuzme određeno, određeni prostor u Pacifiku. Vi imate sjeverni Pacifik koji pokriva Palao, Makroneziju i slično. A to štiti Sjeverna Amerika vojno. Međutim, Australija ima isto tako neke odgovornosti vezane za kukove, otoke, Novu Gvineju. Pa na koji način gledate na ono što se događa e, kada se radi o kineskom širenju e, moći e, u Pacifiku, njihova izgradnja i razvoj i poboljšanje cestovnih veza, isto tako u takvim mjestima kao što su Pakistan i Iran gdje želi Kina izgraditi e, pomorsku bazu koji će onda zaštititi i Indijski ocean. Dakle, što vi mislite o tome? Hvala gospodine predsjedatelju. E, ja ću govoriti e, drugačije od ostalih zastupnika u Europskom parlamentu iz Europske unije. Ja sam glasovao za Brexit Važnost Evropske unije za gospodarstvo Australije se često zanomaruje, posebno kada se uzme kao blok Evropska unija je najveći izvor e, stranak, e, stranih investicija. 59 e, tih investicija dolazi iz Ujedinjene kraljevine. E, investicije kroz ovakve sporazume u Australiju, 66% ih je išlo u Ujedinjenu kraljevinu. 2014. Moja, naša zemlja je bila najveća izvozna e, zemlja, četvrta izvozna zemlja u e, Australiju. Neke druge, nijedne druge zemlje nisu u izvoznom tržištu Australije. Je li Evropska unija važna za Australiju jer je Ujedinjena kraljevina važna za Australiju? Imamo slične e, pravne sustave pa siguran sam da imamo, možemo imati dobre gospodarske odnose i možemo biti korisni i vama i Evropskoj uniji. E, razgovarali smo o e, razcijepkanosti Zapada. Međutim, E, Ujedinjeno kraljevstvo je još uvijek e, glavna, e, glavna moć ovdje. Predsjedatelj kaže da ne bi trebali svaku raspravu načiniti raspravom o Brexitu ovdje. Ja imam isto pravo govoriti u ovom odboru. Dakle, imamo odnose sa našim partnerima i s Europskom uniju. Imamo pet i pitanja, pet oka Ja se smatram internacionalistom i želim da moja zemlja bude angažirana sa svijetom. Britanski TISA govori da e, trgovinski sektor vidi Australiju kao e, glavnog, trgovinskog partnera nakon Brexita. Ima li ministrica e, neka mišljenja vezana za ovakav sporazum između Ujedinjene kraljevine i Australije nakon Brexita? A isto tako E, trebamo li ojačati Commonwealth e, i u diplomatskim odnosima. I mislim da bi to bilo i korisno našim članovima i trebalo bi ga jače naglasiti. Hvala. Moramo sad e, malo požuriti. Trebamo imati mogućnosti odgovoriti na pitanje. Alos? Štovana gospođo ministrice, bio sam jako sretan što ste naglasili kako je odgovor na sve ove izazove s kojima se moramo globalno suočavati. Jedini odgovor na to je produbljivanje našeg partnerstva. Ovdje ste vaš kolega ministar trgovine govorio i o zaštiti investicija a mislim da je to vrlo bitno u tom kontekstu. Moramo dobro surađivati. Mm, moramo isto tako pojačati našu suradnju s Japanom. I nema baš puno kritika kada se govori o suradnji Japana i Australije. Treba nam tako dobar sustav koji će i politiku i društvo uvjeriti u to da je naše partnerstvo glavna stvar. Hvala lijepo, gospodine. E, e, un grazie importante in un momento... Hvala. Vrlo je važno, ovaj trenutak je važan u ovom e, momentu naših odnosa E, ja predstavljam ovdje Komisiju za ruralni razvoj i poljoprivredu, ona je zainteresirana e, za ovaj sporazum, a postoji znači jedna sumnja. Tijekom e, odbora za antidumping, znači Australija je uvela takse za uvoz konzerve od paradajza i od rajčica iz Europe. Mi e, obvezujemo naše poljoprivrednike e, Nadamo se da vaše prisustvo u e, Briselu će dovesti do toga da onda riješimo ove prepreke kako bismo uspjeli ostvariti bolju suradnju što se tiče račica između Europe i Australije. Hvala. Gospodin Cakula, hvala. E, e, gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, gospodine ministre, e, postavljam si pitanja E, što se, znači, koje je vaše mišljenje, postavit ću pitanje, vezano uz to e, da Australija zapravo po, i, istražuje tu mogućnost e, potpisivanja sporazuma o slobodnoj, zapravo pregovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenom kraljevinom. U Kini predsjednik Obama je rekao Terezi May da je prioritet Amerike znači trgovinski sporazum sa Europskoj unije. Koji je prioritet Australije, da li se radi o sporazumu slobodnoj trgovini sa Europom ili sa Velikom Britanijom? Kao finski e, član, ja bih također želio čuti nešto vezano e, o, na, vezano na utjecaj e, ruskih e, sankcija na e, Australiju. Možete li nam dati nekakav zapravo pristup kako zapravo te i prikaz kako te sankcije Rusije djeluju na Australiju? Hvala lijepo, gospođo Kratvander. Hvala lijepo. I ja bih vam željela izraziti srdečnu dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Ja sam članica odbora za trgovinu, a mi znamo da kod svih trgovinskih sporazuma je posljedica da blagostanje građanstva i naših državljana samo raste i da su to velike prednosti. Ali znamo da stanovite sporazume kao CETA i TTIP, da su to sporazume kojima Evropska unija pregovara i gdje je jako kritizirana. Pa vas zato želim pitati da li imate na umu da mi baš kod zaštite investicija, ali i kod poglavlja koje se odnose na digitalnu agendu ili održivi razvoj, da mi tu imamo velikih, velikih sumnji i velikih zadrški, upravo zbog te velike javne kritike i da tu možemo naći eventualno neki zajednički jezik s vama i da kako bi naše stanovništvo i vaše i naše bilo zadovoljno i kako bi išlo zaista na dobrobit svima. Evo, dozvolite još samo jednu zadnju napomenu. U našim odnosima između Europske unije i Australije ne bismo smjeli dopustiti nas Brexit, na nas djeluje tako da nas čini nervoznim. I mislim da možemo samo nastaviti naše pregovore, a mislim da je potpuno samo po sebi razumljivo da ćemo mi svoj sporazum od slobodnoj trgovini pregovara dalje sa Australijom, kao što će Australija voditi svoje posebne pregovore sa Velikom Britanijom. I mislim da su to normalne posljedice onog što se dogodilo u Britaniji, ali međutim jako je zanimljivo vidjeti kako su kolege Martin i Tenok ovdje reagirali upravo na tu situaciju. Hvala, a sada naši gosti imaju riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Znači, e, postoji cijeli niz pitanja koje su upućeni meni kao ministrice za vanjske poslove. Prvo, što se tiče pitanja e, izbjeglica, nemamo znači e, to isto iskustvo u i Europskoj uniju. Mi Imamo iskustvo što se tiče upravljanja nereguliranih e, znači, tokova migracija e, ljudi koji traže azil, koji su tražitelji azila. E, možemo reći da Australija dolaze, u Australiju dolaze ljudi iz cijelog svijeta i imamo zbilja multikulturalno iskustvo što se tiče toga. A isto tako prihvaćamo e, također i ljude koji imaju humanitarne vize. Možemo reći da četiri, e, 825 825 e, tisuća ljudi tijekom e, prošle godine su bili ugošćeni koji su imali humanitarne izbjegličke vize. Možemo reći da imamo iskustvo što je izuzetno važno na tom području Isto tako mi smo ponudili 12 e, tisuća e, stalnih e, znači procedura premještanja za osobe koje bježe od sukoba iz Sirije. Preko nekoliko godina imali smo znači kriminale E, kriminalce koji su znači krijumčarili ljude i oni su onda zapravo e, iskoristili priliku u e, promjeni zakona u Australiji. Oni su znači ljudi iz različitih dijelova svijeta posebno iz su dolazili znači u Australiju, imali su znači cijelu cijeli tu rutu, znači išli su iz Malezije, za iz Indonezije, znači imali su znači imali su brodo iz Indonezije, imali smo isto tako indonezijsku posadu koju su onda prolazili e, e, brodovima u Australiju. Oko 20 e, tisuća ljudi su znači krenuli tim putem. Imali smo veliki broj ljudi koji su bili, koji su se utopili i bez obzira na naše napore nismo ih uspjeli spasiti. Nakon toga vlada Labour je e, sklopila sporazum sa Papuom i Novom Gvinejom da oni isto tako da ćemo imati znači sporazume što se tiče premještanja e, u Papuji za osobe ili u nekim e, trećim zemljama. Mi Znači, i e, mi smo isto tako ostvarili sporazum da pomognemo tim ljudima da se vrate e, u svoje domove. Možemo reći da je ovaj sporazum još e, uvijek na snazi. Isto tako imamo i druge sporazume sa drugim zemljama. Imamo ljude koji mogu izlaziti, ulaziti u zemlju, no isto tako oni i dalje imaju, i dalje su dio tog procesa tražitelja azila. Australija ima snažne zakone koje se tiče e, kontroliranja granica i mi smo uspjeli znači uništiti ovaj model e, krijumčarenja ljudi e, od 2014. nismo imali znači uspješnih ekspedicija ključemena ljudi eh, u Australiju i od, eh, od kada smo mi stupili snagu nismo imali ni jedan eh, znači ni jednu smrt na moru. Imamo isto tako opcije za premještanje, isto tako nastavljamo rad sa zemljama porijekla. Znači možemo reći da Australija u svakom slučaju u okviru relevantnih konvencija eh, Australija se eh, znači obvezuje da, da se pridržava tih odredbi konvencija. Ljudi ponekad eh, putuju tisućama kilometara ili brodom ili e, zrakom koji dolaze u Azdravniju. ponekad to nisu, zapravo i često nisu to izbjeglice, nego ljudi koji traži bolji život. E, bilo je također tu i pitanje što se tiče Kine i kako e, znači rješavamo to pitanje gospodarskog rasta Kine. Znači oni su snažan partner e, e, na svjetskoj e, sceni. Imamo znači oko 130 do 140 država koje imaju kao prvi prvog trgovinskog partnera Kinu. Imamo u svakom slučaju veliki gospodarski rast Kine, a isto tako s time je išao isto tako i proširenje vojne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 ono što je izuzetno e, važno da imamo u svakom e, slučaju tu činjenicu da u regiji e, u kojoj je 70 godina bila pod znači, utjecajem Amerike, sada Kina želi proširiti svoj utjecaj. Ono što bismo željeli da u svakom slučaju u našoj regiji mi bismo željeli da imamo više šipa što se tiče Sjedinjenih američkih država, a ne manje. A kad govorimo govorimo o podršci, pomoći, isto tako pomoći razvoju. Mi u svakom slučaju pozdravljamo suradnju e, s, Kinom e, na e, Pacifiku. Isto tako tražimo partnerstvo s Kinom u tom smislu. A kad govorimo o ovom pitanju Južnog Kineskog mora, moramo o tome u svakom slučaju vrlo pomno razgovarati. Radi se znači ovim e, zahtjevima, znači s jedne strane Kine, s druge strane Vjetnama, Malezije i Filipina. No u svakom slučaju mi pozivamo sve države, uključujući Kinu, da te sukobe i te e, sporove riješe na miran način vezano u svoje pomorske zahtjeve i da e, potraže neo visnu arbitražu kao što su to Filipini napravili. Kina u svakom slučaju je također zatražila otoke, atole, isto tako ispod e, razine mora kako bi izgradila znači znakovite strukture, značajne strukture i militarizirala. Isto tako imamo znači veliku brzinu kojom je to Kina napravila. Ono što mi radimo da u svakom e, e, slučaju mi želimo i dalje e, koristiti ovo pravo preleta u međunarodnim moru. Isto tako pozivamo druge zemlje da na isti način provode znači svoja nesumnjiva međunarodna prava. Mi isto tako tražimo podršku Europske unije kako bi države poštivale suverenost drugih e, u okviru međunarodnih prava, međunarodnih, e, međunarodnog e, poretka i normi kako bi se pitanja u regiji riješila na miran način. Što se tiče pitanja o Rusiji, mi e, ruske e, akcije što se tiče Ukrajine i aneksije e, Krima kao kršenja međunarodnih pravila, međunarodnog poruka, isto tako kao napad na ukrajinsku suverenost. Mi nemamo znači E, snažnu trgovinsku vezu sa e, e, Rusijom, ali u svakom slučaju imamo cijeli niz zabrinutosti, posebno što se tiče našeg poljoprivrednog sektora i partnera kad govorimo o ovim sankcijama Rusiji. Kad govorimo o načelima i vrijednostima, mi vjerujemo da kad jedna nacija unilateralno i agresivno dovodi u pitanje prava e, druge zemlje, kad dovodi u putanje pitanje suverenost druge zemlje, druge države, onda Australija i mislimo da e, nacije u okviru e, Ujedinjenih naroda trebaju se zalagati za načela mira i sigurnosti. I isto tako, prije svega trebamo se zalagati za međunarodni pravila međunarodnog poretka i njihovo poštivanje. Gospodin Čiobo, hvala e, gospodine Brok. Ja ću se vratiti znači, na ove sporazume što se tiče trgovine, isto tako utjecaj Brexita. Mislim da komentari zapravo nisu bili u suprotnosti jedni s drugim što se tiče prevencije sukoba. Kad govorimo o prvom pitanju, ja ću govoriti znači o ovom sustavu e, sudova, kad govorimo o rješavanju sporova na području ulaganja, imali smo znači razgovor sa Cecilijom Malstrom vezano s to na koji način bi to moglo funkcionirati, kakav bi bio sastav, da li bi to bio jedan aranžman, e, permanentni aranžman ili na zapravo samo za određene slučaje. E, I SD E S. možemo reći da općenito funkcionira na dobar način i e, možemo reći da E, radi se znači o prepoznavanju legalnog sustava i e, principa i što se tiče Europske unije i znači sustava e, znači sudstva na tom području koje je ustanovila Europska unija to će biti predmet naših razgovora što se tiče statusa tržišne ekonomije Kine i davanja takvog statusa. To je u svakom slučaju važan trgovinski partner za Europsku, e, za Australiju. Ono što je izuzetno važno da u svakom slučaju moramo pronaći način e, vezano uz to pitanje, no australsko iskustvo ni u kom slučaju nije bilo negativno u tom pitanju. E, što se tiče ovih pitanja vezano uz Brexit, ja moram u svakom slučaju e, jasno naznačiti, ja sam rekao nešto vezano uz točku i australijskim e, medijima i u medijima u Jedinjene kraljevine. Što se tiče znači sporazuma o slobodnoj trgovini. te su pregovori su napredovali. Nadamo se da ćemo do kraja godine usvojiti znači ovaj okvir sporazuma sa Europskoj uniji. I mi želimo da se u drugoj polovici sljedeće godine taj sporazum e, također i realizira. Ono slučaju e, sve to će se prije svega morati jasno naznačiti i to će morati biti finalizirano prije nego što počnemo bilo što sa Ujedinjenom e, kraljevinom. Ono što e, govorimo, e, na što gledamo u perspektivi suradnje sa Ujedinjenom kraljevim, u perspektivi njihovog izlaska iz Europske unije, činjenica da oni izlaze iz Europske unije i oni u tom trenutku ne možemo ni u kojem slučaju pregovarati o bilo kakvom sporazumu o slobodnoj trgovini prije nego što taj e, izlazak i bude konkretiziran. E, možemo reći da možemo govoriti o nekakvom e, razmaku od dvije i pol godine. Postoji u svakom slučaju, e, moram reći da ne možemo usporediti ove, ova dva, dvije procedure. U svakom slučaju ove diskusije koje vodimo su formalne diskusije, te, cijeli ovaj, ova procedura i proces je puno i formalnije osmišljen i puno je dostignut već napredak u tom smislu. Kad e, govorimo znači o e, znači e, znači obimu e, znači trgovine između Australije i e, Europske unije, iako izađe e, Ujedinjena kraljevina i dalje će e, trgovina Europske, između Australije i Europske unije biti izuzetno snažna. Možemo reći da investicije Australije u Europsku uniju su bile 236 milijardi. Isto tako što se tiče, znači možemo reći da je to e, ostaje snažno i, e, i u trenutku kad e, Ujedinjena kraljevina izlazi i Europske unije. Zbog toga moramo biti izuzetno svjesni toga. I kad govorimo o standardima, isto tako o rješavanju sporova potrošača i korisnika, u svakom slučaju e, mislim da što se tiče u tom, tog pitanja imamo cijeli niz zajedničkih točaka sa Europskoj uniji. Imamo znači specifične odnose kad e, e, znači govorimo o tim standardima, imamo posebne, posebna načela, posebno kad govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini, ne bismo ni u kojem slučaju podniti takve E, standarde, ali mislim u svakom slučaju da e, dijelimo i načela i e, standarde i norme u tom smislu. Ja sam u svakom slučaju, ja sam duboko uvjeren da ćemo imati usklađivanje u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. A kad govorimo govorimo o ovim E, znači e, konzervama za e, rajčice. Imamo neovisnu znači komisiju koja je provela određenu studiju vezano znači uz ovo pitanje talijanskih konzervi za rajčice. Ja razumijem u svakom slučaju vaših zabrinutosti vezano uz to Imamo znači ovdje reviziju koja se u ovom e, trenutku e, provodi, ali ona nije napravljena u ovom trenutku. Ono što je izuzetno važno da jedno neovisno tijelo se time pozabavi. I mi u svakom slučaju e, cijela ova procedura moram vam reći da je u toku. A kad govorimo o europskim znači investicijama u Australiji možemo reći da u svakom slučaju su velike investicije, u slučaju Ferrero, Nestle i tako dalje. Radi se znači također kemijskoj industriji, imamo također e, BASF, znači velike i snažne veze postoje između Europske unije i e, Australije. Želimo u svakom slučaju u tom smislu osmisliti sveobuhvatni i e, vrlo razumljiv sporazum o slobodnoj trgovini gdje ćemo naravno upisati u to sve te odnose koje do sada postoje. Mi u svakom slučaju nam je potreban e, doprinos e, članova ovog odbora vezano uz ove e, znači, pregovore. Ja ću što se tiče formalnih pregovora prenjaću poruku Ceciliji Malmstrom i hvala vam što ste danas nas ugostili u vašem odboru. Hvala vam lijepo. A barem s moje strane da vas još jedan puta podsjetim koliko su važni gospodarski odnosi između Europske unije i Australije. I meni je to postalo još jasnije kad sam vidio koliko je to bitno za stabilizaciju svijeta. I naravno, mi govorimo o problemima tu u regiji i jugoistočnom Aziji i Južnoazijskom moru i našim bližim regijama i tako dalje u globalnoj borbi protiv terorizma. Prema tome, upravo za suočavanje sa tim izazovama je vrlo bitno da dovršimo što je prije moguće naš sporazum o slobodnoj trgovini, a o tome će i danas raspravljati jedna visoko rangirana radna skupina kod nas. A što se tiče pitanja migracije, tu možemo jedni od drugih učiti. Mislim da što se razdaljena tiče i brojki, to nije baš tako usporedivo, jer mi imamo puno više brojke, ali manje udaljenosti s kojima se nosimo, a Australci imaju puno veće udaljenosti, a manje brojke. Tako da, kažem, nije baš sasvim ista situacija, ali uzimamo u obzir iskustvo jednih i drugih. A sada hvala vam puno što ste bili u posjetu, hvala vam na časti koju ste nam iskazali sudjelu i radu našeg odbora. Hvala e, gospodine predsjednik Želim zahvaliti ministrima na njihovim e, intervencijama. Što se tiče međunarodne trgovine, vidite gospodine ministre da e, kolege su zainteresirane što se tiče ovih pregovora koji će se otvoriti, a u svakom slučaju e, mi u svakom slučaju možete računati na podršku članova odbora za međunarodnu trgovinu u o, svjetlu tih budućih rasprava. Hvala vam još jedan put.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 Kolegas, vamos Štovani kolege, nastavit ćemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Frank Benner, koji je general. I tu imamo mogućnost čuti doprinos gospodina Trenera. On je glavni ravnatelj Eurokontrola i nakon toga ćemo govoriti o temi sigurnost letenja. Eurokontrol je jedna organizacija koja se bavi, kao što je kaže naslov, sigurnošću leta i ona upravlja stotinama zračnih luka i kontrolira jedan ogroman zračni prostor. Evo ovdje vidite recimo um, veliki promet zračni u Europi je jako bitan i naravno onda je tu vrlo važno vidjeti kako ćemo poboljšati procjenu rizika i razmjenu informacija između naših upravnih tijela i ostalih međunarodnih agencija, kao što je recimo Međunarodna agencija za civilno zrakoplavstvo. Nas sad jako zanima koji su bile najvažniji zaključci uz dosadašnjih pregovora s tim organizacijama, kako izgleda dosadašnja suradnja i gdje i kako će se to dalje razvijati. Dakle, prvenstveno nas zanima e, suradnja na području E, reakcija u kriznim stanjima, jasno procjene rizika i razmjene informacija. Europski parlament podupire sve europske napore da se stvori jedinstveno europsko nebo, ali s obzirom da imamo velikih protivljenja, mi znamo da još nismo baš previše uznapredovali na tom putu. Na kraju da kažemo da Europski parlament visoko cijeni ulogu eurokontrola u stvaranju tog sigurnog zajedničkog europskog neba i jednog zračnog prostora. Mislimo da je jako bitno, naravno, poboljšati u cilju toga i suradnju e, i između naše Evropske unije i naših susjednih zemalja i ostalih njihovih organizacija. Hvala lijepo i hvala što ste mi pružili mogućnost da danas govorim pred vanjsko-političkim odborom Europskog parlamenta i da vam jedan pregled o tome gdje smo danas u Europskoj uniji kod ključnog pitanja sigurnosti zračnog prometa. Već smo, i već smo spomenuli one teške konfliktne zone, zone sukoba. Počet ću sa ovim jednom um, prikazom grafičkim da vidite kako se u, promijenio udio potrošnje, odnosno putovanja pripadnika srednje klase zadnjih godina vidite recimo kako je izgledao do sad razvoj i kako se predviđa razvoj za budućnost. Naime, globalno se količina letenja, odnosno mogućnost srednje klase jako promijenila. Uglavnom Evropska unija, SAD i Japan ima najveći dio građana srednje klase u postocima od svih ostalih globalno i vidimo ova područja u Aziji, posebno Indija i Kina, koje se u zadnje vrijeme jako mijenjaju demografski i njihovo stanovništvo dobiva, dakle postaje sve veća i srednja klasa kod njih u njihovom stanovništvu. Naravno to se bitno odražava na Europu, posebno kad govorimo o zračnom prometu i sigurnosti zračnog prometa o kojem mi govorimo. Jasno, ta promjena srednjeg sloja u, na Bliskom istoku i u Aziji nije za nas nikakvo iznenađenje, međutim, to se odražava i na prognoze tokova prometa za budućnost. I možemo to de facto izjednačiti, dakle promjenu srednjeg staleža u tim zemljama sa porastom tokova prometa. Vidimo da je 16% ukupno svog svih putovanja na svijetu kad se e, mjerilo u kilometrima koje su putnici odletili je prošle godine bio samo Europi se održavao. Ostatak je bio u vezama između i letovima između Europe i zapadnog svijeta. Međutim, to se onda promijenilo jer se proporcija u Europi sa 16% podigla na spala je na 11% internog putovanja, a to nije posljedica toga što se umanjio umanjila količina putovanja u Europi. Upravo suprotno, putovanja u Europi se uvećavaju, ali ne raste toliko brzo koliko raste u drugim dijelovima svijeta. I zbog toga je to kad se izrazi u postocima ukupnog globalnog putovanja, mi u Europi opadamo, dakle, na oko. Danas u Europi imamo u eurokontroli 41 zemlju članicu koje imaju volumen od 10 milijuna letova godišnje, a do šest smo narasti na 40 do 50 e, milijardi letova. Dakle, vidite, to je jedan bitni porast, ali u Europi, međutim, u odnosu na ostatak svijeta mi ne rastemo tako brzo, jer e, najveći porast, najbrži rast bilježe azijske velike države kao što su Indija, Kina i ostale. To su, to je razvoj, a implikacije su direktne po sigurnost. I naša je uloga da sada iz Europe se bolje povežemo s tim zemljama. Osim toga, to je i mogućnost za evropsku industriju da se bolje poveže sa tim novonastajućim tržištima koje brzo rastu i koji su vidjeli ogromni promet, e, porast prometa u prošlosti. Prema tome, Europa je predestinirana zato da potpomogne svojom tehnologijom te zemlje, a to mi razvijamo u okviru naših zajedničkih europskih napora sa eurokontrolom kako bi stvorili naše jedinstveno europsko nebo, dakle našim programima. Vidimo da povezanost sa Azijom je dalje vrlo jaka, od danas i takva se prognoze i za budućnost i da raste od 25% od 2010. do na 29% koji se predviđaju za 2036. godinu. Vidimo da je postoji veliki interes za iz Kine, Indije i Azije općenito Europu za direktnim letovima bez presjedanja. Isto vidimo da se isto na taj način povećava uloga velikih zrakoplova koji mogu letiti na tim dugim prugama, a da nestaju staju i pa prema tome manje zrakoplavi, zrakoplovi nisu toliko traženi. Mali zrakoplovi se lete na onim linijama za sekundarnim manjim gradovima, kako ih zovu u Aziji sekundarnim gradovima. Međutim, i ti takozvani sekundarni gradovi po veličini svoje u Aziji još uvijek su multimilijonski gradovi, jasno zbog azijskog broja stanovništva. E, vidimo da se i tu povećava veliki taj broj letova, moramo promijeniti naše podatke kad e, predviđamo dugoročno koji će se koliko će se promet razviti. Dakle, Eurocontrol seže i izvan svojih 28 zemalja članica i povezuje se sa drugim ne, e, dakle članicama svojim članicama, ima ih 41 ukupno, kao što smo rekli, zemlje članice koje dakle i nisu samo u Europskoj uniji. Zatim mi se koncentriramo na velike regije do kojih letimo, a to je recimo imamo Brazil kao kontaktnog partnera za regiju Latinske Amerike kamo letimo. Zatim imamo veliku, veliku centralu za sve operacije koje idu na Bleski istok u Arabiji, a onda imamo Kinu, Aziju i Indiju kao naše veliko područje s kojim smo povezani i tu nam je potrebno povećati i pojačati našu razmjenu informacija. Svjetska organizacija za, međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo ima sjedište u Kanadi, u Torontu i oni dakle sa svoje strane su naši glavni partneri. Ovdje vidite kako, koje su sve zemlje e, su u cijelosti obavezne i su preuzele obvezu da surađuju na stvaranju jedinstvenog europskog neba i koje surađuju s nama, dakle i izvan ovih članica Europske unije. A naših 41 članica, kao što sam rekla, Eurokontrola ide čak do Armenije i Gruzije. Imamo još dvije nove zemlje s kojima sklopili ugovor, to je Maroko, Kraljevina Maroko i država Izrael. One imaju ovu drugu plavu boju na crtežu. To je jasno posljedica naše politike boljeg povezivanja sa susjedima kroz euromediteranske sporazume kojima je sadržaj uglavnom da otvorimo avijacijski avijacijsko tržište svim ostalim zemljama u susjedstvu bez ikakvih ograničenja. Ikakvih ograničenja pristup, pristupu ili u pravima putnika. Naravno, to će privući još čitav gomilu dodatnih turističkih posjeta i pomoći će našim trgovinskim i gospodarskim vezama, nejasno završivši sa dodatnim zaradama, a ujedno će ponuditi puno bolju povezanost s takvim zemljama koje su zanimljive za evropske putnike. Kako bi te dodatne volumene, dodatnu količinu putovanja mogli uklopiti mi bolje u naš sustav, mi s njima imamo jednostavnu razmjenu podataka i onda smo ih uključili u našu eurokontrolovu obitelj pa i na taj način mogu sudjelovati u svim našim aktivnostima. To je i zbog toga važno, zato što su oni preuzeli obvezu kao i ostale članice Eurokontrola, koje jesu ili nisu članice Europske unije, da rade u cijelosti na stvaranju jedinstvenog europskog neba u kome bi imali harmonični neprekinuti tok putovanja, a kao što smo malo prije čuli od uvodnim riječima, nismo još tako daleko došli sa stvaranjem jedinstvenog europskog neba kako bismo htjeli, ali mi ga podupiremo, njegov nastanak i e, guramo to da to prođe kroz sve članice kako bi se on što prije realizirao. Dakle. A sada govorimo šta prekida naše prometne tokove pogotovo u, to su konfliktne zone. Mi znamo da smo imali katastrofu malezijskog aviona 1.7 i svim korisnicima zračnog prostora, svim evropskim prevoznicima, ali i onim vanjskim prevoznicima koji prelaze kroz naše promet, naše nebo, mi smo taj primjer stavili na raspolaganje da im pokažemo kakve su opasnosti u različitim zemljama i što onda oni, kako oni reagiraju na to. Koje sve opasnosti prijete? Može biti, dakle, u konfliktnim zonama, ali može biti i u drugim zonama. I isto smo im dali mogućnost da objave sva svoja iskustva i svoje spoznaje o tome i tako smo stavili na internet posebne repozitorije tih informacija u kojima svi mogu pohraniti sve zračne kompanije koje i evropske i one trećih zemalja koje preletaju naš prostor, gdje su našta naletili i s čime su se suočili i što eventualno može prijetiti sigurnosti, jer nisu to samo, kao što kažemo, izravno konfliktne zone. Budući da mi znamo da a to nam je vrlo bitno zato što evropski putnici ne lete samo sa evropskim zračnim kompanijama nego i sa stranima. Bitno nam je da se na taj način ažuriraju planovi letenja, a tako će EASA i Europska unija imati izravni pristup e, tom repozitoriju kojeg mi stalno ažuriramo to naravno jako dobra stvar koju visoko cijenimo, ali s druge strane pokazuje koliko imamo problema u Europi, koliko moramo više upozoravati na opasna područja i koliko stvari koje se mogu nenadano javiti i predstavljati veliku prijetnju za sigurnost našeg leta. I kako bi to iz, kako bismo tu osigurnost povećali, mi stvaramo, jasno, zato što tjeramo zračne kompanije da lete preko različitih linija i koje vode do neke vrste uskih grla koje se nama čine ti koridori zračni najsigurnijim. Na taj način isto utječemo negativno na naš promet Europe i Azije. A potrebno nam je povezati se i sa svim ostalim dijelovima svijeta kako bi bili naši budući planovi leta puno predvidiviji i sigurniji. Zajedno se prikupljaju informacije, a mi kao Eurocontrol dijelimo kao neka vrsta operativne jedinice koja na taj način ispunja mandat koji nam je povjeren. I to je razlika u odnosu na EAS-u koja je regulatorno tijelo i stvara pravila i nadzire njihovo poštivanje tih pravila. EASA redovno dolazi u eurocontrolu kako bi u skladu s europskim pravilima i zakonima kontrolirala naš način rada, naše operacije, kao i ovaj repozitorij sa stalnim ažuriranim informacijama o tome što se događa glede sigurnosti u našem nebu. U kriznim situacijama mi kao menadžeri mreže imamo jednu vrlo važnu ulogu, što znači da prikupljamo i dijelimo i širimo informacije. To mogu biti recimo scenariji koji nisu posebno spektakularni kad je došlo do neke tehničke greške i to je na lokalnoj razini, ali može se dogoditi da imamo puno značajnih incidenata. Primjerice, sjetimo se onog e, vulkana na Islandu Eja Fljuka Ljokola koji kada je počeo bljuvati prašinu onda su ogromni dijelovi na svijetu za neba i zračnog prostora postali potpuno nesigurni za letenje. A i sve osim toga imali, vidjeli smo recimo kada se situacija dogodila nakon napada u Briselu, kada smo gomilu letova koji su već bili u zraku morali u jednom trenutku E, premjestiti i preusmjeriti na druge zračne luke i kako bismo tu mogli osigurati zračni prostor na Briselu u roku od odmah dok se ne sazna što se na terenu dogodilo. I takve stvari, takvih ima velikih kriznih situacija gdje naši menadžeri ulaze u i de facto igraju vrlo važnu ulogu. Nadalje, mi svoje predviđanja u budućnosti, budući promet sa Azijom i kao i sve relevantne i osjetljive podatke koje prikupljamo na tlu i koje prikupljamo, mi smo onda mi to tako na zahtjev naših zemalja članica šaljemo preko paneuropske mreže svim našim članicama. Dakle, sve ti važni i relevantni podaci se moraju onda uz sve naravno mjere pedastrožnosti kibernetičke prirode, odnosno informatičke prirode, se moraju podijeliti u tom našem mrežu svim našim članicama. Jasno, mi garantiramo i mi nadziremo da li su informatički gledano te naše mreža podataka sigurna, a tu nam pomažu i međunarodna i evropska tijela i nadležne agencije relevantne. Nadalje, ovo nam sad pokazuje naše operativne aktivnosti kojima se Eurokontrol bavi, što je nama povjereno kako bi osigurali naš zračni promet, a to ima veze i sa civilnom vojnim programom, gdje kako bi se iskoristio zračni prostor što je moguće fleksibilnije, da s jedne strane e, vojne operacije budu izvršene kao i njihove vježbe, a s druge strane da ne utječu previše na civilno zrakoplovstvo. Jer mi moramo osigurati da su i u budućnosti budu prohodni zračni koridori i naše linije i linijski letovi prema Aziji. A to, tu sigurnost i to sve ostvarujemo stalnom razmjenom informacija i e, djelovanjem da čim a zrakoplov još dok je na tlu, mi znamo kada će poletiti, kada će ući u europski zračni prostor i tako dalje. Dakle, naše upravljanje time je do sada bilo vrlo uspješno i mislimo da je, i ćemo i nakon našeg mandata koji traje do 2019. godine, da ćemo do tada onda ažurirati europsko zakonodavstvo kako bi nam se mogao mandat koji nam je povjeren nama kao eurokontrolu i nastaviti. Jer dosadašnja naša priča je bila vrlo uspješna i gospodarski interes je postoji tu kako bismo mi mogli s našim aktivnostima sezati i do drugih dijelova svijeta. Hvala lijepo. A sada zastupnici imaju riječ. Kogod želi postaviti pitanje, gospodin Gale. Ja, vielen Dank, Herr Brenner, für die Hvala lijepo gospodine Brenner na ovom vrlo zanimljivom pregledu i na uvidu u sve izazove s kojima se moramo nositi posebno kad je riječ o konfliktnim zonama koje se ovdje oko nas gomilaju i neposredno djeluju na mm, linije i rute naših letova i naše zračne koridore, kao i na kapacitete involvirane u tome. Ja sam to inače već i doživio kad se recimo leti u Afriku. Prije smo išli direktno preko Libije smo letjeli, a sad idemo vrlo zapadno, čak preko Tunisa ili čak preko Alžira, jer je tamo sigurnije. A povremeno onda se pitamo da li su u Čadu i u Nigeriji sve u redu ako letimo preko njih, pa onda se ne osjećamo baš najugodnije u avionima. Ali sad moje pitanje se upravo toga tiče. Rekli ste da zemlje koje su izvan Europske unije još uvijek članice u eurokontrolu i u sveme sudjeluju i pokazali ste koja, a sad najnovije i Maroko i Izrael. Pa sad nas zanima da li sa Alžirom, Tunisom i Egiptom imamo nešto što bi trebali još ispregovarati ili jer to bi bilo geografski naravno najpovoljnije da s njima još dogovorimo, i spregovaramo neke čvršće ugovore, jer to bi bilo jako pametno za naše letove prema i na južnu hemisferu. A naravno s Libijom to sad ne ide, ako bi bilo jako korisno. I sad me zanima kako se to odražava na raz, kod razmjene podataka, kako to tu izgleda. Jer vidite, oni bi bili jako bitni da nam daju informacije kako bi na vrijeme spoznali moguće opasnosti. A dobro, s Marokom smo već imamo sporazum kao što ste rekli, ali ali možda u budućnosti i s Tunisom. E, I oni isto, mislim da dosta bi ovise i o nama. Dakle, bitno je i ono što mi njima možemo staviti na raspolaganje glede sigurnosti. I nama je bitno ono što oni nama daje, ali oni još više ovise o nama. Hvala lijepo. Gospodin Canak. Hvala gospodine predsjedatelji. Eurocontrol, iako to zbunjuje mnoge izvana, nije tijelo Europske unije i ima više država članica nego ovih 28 u Europskoj uniji. Hoće li odluka o Brexitu u mojoj zemlji zahtijevati bilo kakve promjene konkretno u Ujedinjenoj kraljevini ili pregovore ili će naše članstvo u Eurokontrolu e, biti jednako kao i prije i moći ćemo nastaviti kao puna članica, a da ne moramo konkretne e, promjene raditi ili neke preporuke. Kolega Lopez iz Turis. Thank you for coming and, uh, Hvala što ste došli. E, nemamo baš svakog dana ovdje direktora Eurokontrola, pa kao e, redoviti korisnik, kao i mnogi moji kolege, znamo da je bitno da imamo sigurne letove. Dakle, zahvaljujem vam na tome. E, neću napraviti <laughs> izuzeće, nego mi e, svakog e, e, ljeta i svakog Božića imamo velike gužve, međutim naravno to nije vaša krivnja. Drugo, govorili ste o konfliktnim zonama, o ovim kartama koje se daju stručnjacima kako bi izradili planove leta. Moje pitanje koje sada ovako bacam u zrak je trebaju li korisnici biti informirani ako žele letiti postoje li određeni rizici kako bi mogli odabrati žele li ići tim letom ili ne. 90% korisnika onih letova e, malezijskog e, leta nisu znali da prelaze preko opasne zone. I zato shvaćam mjere sigurnosti da to nisu javne informacije Međutim, samo si postavljam pitanje, ne bi li trebali korisnici biti informirani kako bi znali e, žele li letiti preko tih e, zona sukoba? Hvala. Starter. Hvala lijepa. Gospodine Brenner, e, zadovoljan s ovim razmjenom mišljenja s vama, ne samo kao zastupnik u Europskom parlamentu, nego i kao putnik i privatni pilot. Mislim da jedinstveno europsko nebo je izvrsna ideja, to je jedan od većih projekata koji nije toliko poznat i promican kao neki drugi projekti, međutim važan je za budućnost Europske unije, ne samo zbog sigurnosti, Mislim da ovaj projekt eh, Jedinstveno europsko nebo zahtijeva strateški pristup kako bi bio uspješan i kako bi bio održiv i trajan. Mislim da nekoliko eh, sektorskih strategija Europske unije bi eh, se trebalo E, skupiti u jednu e, integralnu e, zajedničku strategiju koja će jako naglasiti očuvanje okolišta i naravno sigurnost. Imam dva pitanja za vas. Želio bih čuti neke komentare kako će jedinstveno europsko nebo izgledati za deset godina? Što predviđate za deset godina. A moje drugo pitanje, kao putnik e, u Strasburu, e, znate da sada e, već dvije godine imamo let, međutim suočavamo se s problemima zbog nekompatibilnosti dvaju sustava. Oni koji putuju iz Strasbura to dobro znaju. Možete li nam malo pomoći u tome? kako bi sustavi Lufthansa i Air France bili kompatibilni. I posljednja riječ je gospodin Petideus. Hvala lijepa. Ja bih također želio zahvaliti na svim tim komentarima koje su dani. E, mi bi željeli razumjeti na koji način funkcionira vaša kontrola. Imam nekoliko pitanja vezanih za sigurnost. I želim bih znati postoje li sinergije između različitih organizacija. Također bih želio znati Kako u takvoj e, zoni sukoba možete osigurati e, sigurnost putnika kada lete preko tih zona? Da imamo na malo vremena sada za odgovore. E, hvala lijepa na ovim pitanjima. Pokušat ću e, se njima pozabaviti upravo u poretku kako su postavljena. Gospodin Galer e, je spomenuo e, preusmjeravanjem oko ovih konfliktnih zona, naravno repozitorij e, funkcionira i u onom slajdu ste vidjeli da Libija sada nije nužno najsigurnije mjesto preko kojeg treba letiti. To je e, savjet koje su dale mnoge države, a zračne kompanije su to uzele u obzir i sada kontroliramo sve te putove, gledamo ko gdje leti i kuda leti a isto tako e, provjeravamo da se sve te stvari uzmu u obzir, a ako ih ne treba uzeti u obzir, onda dajemo savjet e, našim e, zračnim kompanijama koje one striktno slijede, one ne preuzimaju nikakve rizike i naravno sada let za Južnu Afriku mora ići drugim putem, dakle malo je dulje sada taj put preko Zapadne Afrike. Što se tiče razmjene podataka s različitim zemljama, da, to je vrlo osjetljivo pitanje i trebamo ići postepeno. Recimo sa kraljevinom Maroko, nakon potpisivanja sporazuma, sveobuhvatnog sporazuma, e, mi smo se dogovorili da prvo pošaljemo revizorski tim da vidimo e, kako e, Kraljevina Maroko e, nadzire standarde koji se e, primjenjuju u Europskoj uniji i u jedinstvenom europskom nebu. Sada zajedno s tim tijelima izrađujemo akcijski plan da vidimo kakvu podršku trebamo kako bi E, te standarde prenijeli na razinu e, jedinstvenog europskog neba. To činimo u uskoj suradnji s njima, isto tako pratimo sustave koje oni koristi, koriste, a dobra vijest je da otvaraju vrata tim sporazumima sa Europskom uniji, e, Euromet sporazum na političkoj razini, a isto tako imamo ovaj sporazum na tehničkoj razini. Mi smo zadovoljni e, kako e, se napreduje i e, sve više ima tih ideja i standarda koji se primjenjuju iz jedinstvenog evropskog neba, a imat ćemo i razmjenu informacija postepeno. Dakle, počet ćemo sa malim podacima, s manjim brojem podataka. Jednom kad imamo sigurnosne mjere i razvijene sustave, to će biti imat ćemo više podataka. E, sav promet prema Maroku će biti onda na raspolaganju u Maroku, ali promet koji ne ide Maroku neće biti na raspolaganju Maroku pod ovim sporazumom. Dakle, isto, isto vrijedi i za e, drugi e, drugi smjer, da kada neko ide iz Maroka prema Europskoj uniji, to nije onda u njihovom interesu. Međutim, Izrael e, je sada na vrlo sofisticiranoj razini. Oni imaju više pitanja i žele vrlo usko surađivati u eurokontroli. Što se tiče pitanja kapaciteta, oni imaju jedan veliki aerodrom e, Tel Aviv koji je E, vrlo ograničen e, u smislu okoliša, dakle ima samo e, pristup sredozemlju, a ne drugim smjerovima i zato moramo upravljati tim tokovima prometa kako bi oni mogli sigurno ići u Izrael i iz Izraela. Drugo pitanje je bilo utjecaj Brexita na Eurocontrol. Ujedinjena kraljevina je u prošlosti uvijek bila veliki e, poticatelj eurokontrole. Dakle, 1961. godine se e, osnovao eurokontrol, moj prethodnik je bio Britanac i dakle Ujedinjena kraljevina je imala veliki utjecaj na eurokontrol. Mi kao eurokontrol ne vidimo nikakve promjene politike e, Ujedinjene kraljevine prema eurokontrolu jer e, glasovanje e, o Brexitu ne utječe na druge međunarodne organizacije i zato rasprave s mojim kolegama u Ujedinjenoj Kraljevini do sada pokazuju da e, postoji puni interes da oni nastave sudjelovati u ovoj međunarodnoj koordinaciji u eurokontrolu kako bi se koordinirale i ideje o razvoju jedinstvenog europskog neba i u e, kraljevini kao i u drugim europskim državama. Dakle, s obzirom da imamo 28 članica Europske unije i 13 e, e, država koje nisu članice Europske unije, e, sa Brexitom se mijenja ta ravnoteža. Međutim, u interesu Ujedinjene kraljevine prema eurokontroli mi ne vidimo da će doći do ikakvih promjena, nego ćemo i dalje imati snažan interes i podršku. Što se tiče e, štrajkova, to je zaista jedno pitanje koje uznemiruje ali nije na Europskoj uniji da ulazi u pitanja, e, u pitanja e, zakona o radi, nego, radu, nego mi. Međutim, u tri ili četiri dana štrajka e, koje smo imali u Francuskoj, to već e, donosi milijun e, minuta kašnjenja za putnike, zračne putnike, a to ne uzima u obzir ni veliki opseg ovih letova koji su morali biti otkazani. To su samo letovi koji su kasnili i zato su to užasno velike brojke putnika koji su ostali na zemlji. Pa se pitamo ne bi li trebalo biti nekog usklađivanja e, sporazuma koje se minimalne usluge moraju pružiti čak i ako postoji štrajk. Postoji nacionalno zakonodavstvo, takve, neke zemlje imaju takve e, sporazume o minimalnim uslugama, međutim nisu usklađeni i zato sa općom upravom MUV pokušavamo raditi na nekom zakonodavstvu kako bi 28 članica Europske unije mogli usvojiti neke promise, propise koji bi e, obvezali na minimalno pružanje usluga. Dakle, mi ne želimo dirati na pravo štrajka, međutim ne može se dogoditi da je utjecaj tako velik i različit ovisno o tome o kojoj zemlji govorimo je se to nacionalno organizira, a to nije usklađeno. E, cilj koji je postavila Europska unija o točnosti je e, znači da više ne možemo postići e, cilj, dakle tih milijun minuta, znači da ne možemo postići cilj. ovih 0,6 minuta po letu od tih 10.000 minuta kašnjenja pokazuje kakav veliki utjecaj ti štrajkovi imaju. Drugi dio pitanja bio je trebaju li putnici znali kojim putem lete avioni. Mislim da e, putnici trebaju znati da postoji takav repozitorij, da e, zračne kompanije koriste taj repozitorij i naš, e, da smo mi naučili nešto od tih katastrofa koje su se dogodile. To je minimalno što moramo učiniti, inače nećemo obaviti našu dužnost. Pomaže li e, putnicima da znaju put kojim lete? Ja to sumnjam zato što e, se ti putovi mijenjaju čak i kada avion je već u zraku, ovisno o tome da li se situacija mijenja. Ako pogledate na letove od 10, 11, 12 sati, situacija se razvija e, e, u trenutku. E, mislim, putnici znaju kuda ide avion, jer 90% aviona pokazuje put kojim leti i objavljuje to putnicima u zraku međutim ne znam hoće li to utješiti putnike ili će ih e, učiniti e, stvari još neugodnijima jer moraju još jedan zadatak provjeriti. E, mi pokušavamo dati sve informacije i korisnicima i državama, međutim u ovom trenutku mislim da je to jedan vrlo solidan proces Postoji li zahtjev da se to promijeni i da to bude otvoreno javnosti i putnicima? Možemo to razmisliti. Međutim, onda s druge strane imate argument sigurnosti, jer onda i drugi ljudi mogu e, to vidjeti, a ne želimo da svi baš to mogu vidjeti. Što se tiče pitanja strateškog pristupa, jedinstveno europsko nebo i na koji način e, gledamo budućnost toga. Dakle, imamo ciljeve u okol, vezano za okoliš. E, svi sve međunarodne e, organizacije se će se susreti za dva tjedna na skupštini i a i razgovarat ćemo o dekarbonizaciji i e, imamo bez dodatnih, da imamo letove bez dodatnih emisija CO2 do 2020. Taj cilj se mora ispuniti, a to e, mora biti i za zakonodavstvo jedinstvenog europskog neba važan dio. E, strategija gospođe Bulš pokazuje da to pokriva dosta tih područja, e, uzima u obzir okoliš, međutim mislim da treba više zakonodavstva vezanog za jedinstveno europsko nebo. E, gledamo treće referentno razdoblje od 2090. E, nadalje i moramo vidjeti što možemo naprijediti na temelju e, onih pouka koje imamo iz iskustva. Pozivam sve zastupnike u parlamentu da dođu u Haren. morate posjetiti Eurocontrol. Mi ćemo vam pokazati našu operativnu prostoriju gdje se prikupljaju svi ti podaci a želimo vam i pokriti kako mi upravljamo njima. Kompatibilnost tehnologija e, jedinstveno europsko nebo ima zadatak i mandat da razvije tehnologije koje jesu kompatibilne, čak i do mjere da sve one e, ne moraju više biti izgrađene samo na nacionalnoj razini. To ide naprijed, ali polako jer je vezano za investicijske planove, E, sa planove e, e, jer je to dosta skupo i za 20-25 godina znači da da se oprema neće tako puno mijenjati. Imamo tehnologiju iz Cezara na koju možemo biti ponosni kao europljani, to nemaju drugi u E, svijetu. Dakle, mi smo zaista vođeni podacima e, kao što, je, kao što su podaci iz dalekih tornjeva, e, kontrolnih tornjeva. To je nešto što će se prvi puta ovdje sada primjenjivati u Europi za dobre tokove prometa, na dobre tokove tokova. Malo sam zaboravio na jednu stvar, a to je suradnja s drugim tijelima u Europskoj uniji. Dakle, imamo E, sporazum na visokoj razini sa Europskom unijom koja e, e, govori o našoj suradnji. Mi jako dobro surađujemo sa jasom ali i u preinačenoj jaSI i moramo se koncentrirati na ono da je EASA regulatorno tijelo za zračnu sigurnost a Eurocontrol je za 41 državu i e, s tim partnerom operativna organizacija. E, mi smo zaustavili širenje eurokontrola na propise, a isto tako da jasu proširimo na operativni dio ne treba podržati jer trebamo zadržati ideju jedinstvenog europskog e, neba tako da imamo odvojeno propise i operativni dio. Međutim, naša suradnja je vrlo intenzivna, EASA stalno provjeruje da li mi ostvarujemo svoj mandat. Hvala. Sada ćemo zaključiti ovu točku. Želio bih zahvaliti gospodinu Brenneru na eh, ovim pojašnjenjima hvala što ste odgovorili na pitanja.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 Prelazimo na zadnju točku u rezoluciji 2011. godine. Parlament je dao zeleno svjetlo vezano uz sporazum o partnerstvu i suradnji, znači o zaključivanju protokola kojim bi se znači tu uključilo isto tako bilateralni e, dio koji se tiče bilateralne trgovine tekstilom. E, mi prvi puta govorimo o ovom tekstu tu imamo tekst e, samo na engleskom jer nismo imali dovoljno vremena za prijevoda. Govori se znači o proširenju ovog sporazuma i govorit ćemo o tome 9. i 10. 11. E, Dajem e, gospođi Lunaček znači izvjestiteljici riječ. Nastavit ću na engleskom. Ja vas pozdravljam ponovno ovdje na odboru. Kao što se sjećate, već je rečeno 2011. parlament nije dao znači e, odobrenje, proširenje sporazuma zbog izvješća visokog e, znači, nivoa prisilnog, upotrebljavanja prisilnog rada i dječjeg rada. Imali smo znači, rezoluciju iz e, znači, u travnju 2016. godine i govori se u toj rezoluciji da se pristanak neće dati dok e, se ne vidi da zapravo je na dijelu iskorjenjivanje i prisilnog rada i dječjeg rada bez e, tog pristanka parlamenta vidjeli smo da druge institucije, znači Svjetska organizacija za rad, Svjetska banka i tako dalje su pregovarali sa režimom i sa institucijama u Uzbekistanu kako bi e, smanjili e, posebno djece koje rade. Što se tiče dječjeg rada, mi smo tu e, zbilja vidjeli veliki napretak i činjenica je da je e, da se sada zapravo dječji rad u e, zemlji smatra kao socijalno neprihvatljivim, društveno neprihvatljivim i predstavnici Svjetske organizacije za rad su također rekli tu isto stvar. A što se tiče prisilnog rada, bilo je poboljšanja, no e, prema ja mislim, također e, i predstavnici ILO-a i drugih neovisnih e, promatrača koji su sakupili informacije, imamo znači e, informacije o tome da na primjer sada počinje žetva i da se za tu žetvu također primjećuje korištenje znači e, prisilnog rada. Znači određeni radnici, znači, liječnici i tako dalje su prisiljeni da znači idu na samo lice mjesta. Ako to ne naprava, onda će morati platiti određene kazne. Možemo reći da to zapravo ne znači da je, da je prisilni rad u fazi iskorenjavanja i ja zbog toga predlažem da ne dajemo E, pristanak dok ne dobijemo informacije o onome što se događa znači sa žetvom koja će početi 10. rujna. Mm, izgleda da ćemo u e, prosincu ili eventualno u sjeću sljedeće godine nismo još sigurni dobiti izvješće od svjetske organizacije za rad Imali smo znači ovu nenadanu smrt predsjednika Karimova prije nekoliko eh, dana i mislimo da je ovo zapravo trenutak gdje mi kao parlament možemo E, izvršiti pritisak, pokazati što ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji znači. Radi se da o tome da se mora napredovati što je demokratizacijom, napredak se treba izvršiti na području ljudskih prava. Imamo, znači ovaj masakr iz 2015. 2005. E, godine gdje smo imali veliki, veliki broj žrtava gdje su, gdje je vojska e, pucala na demonstrante. 2018. godine smo imali normalizaciju odnosa, 2009. godine e, imali smo znači kritiziranje EU-a od strane e, nevladinih organizacija koji su e, kritizirali to uspostavljanje odnosa jer zapravo nikakav poboljšanje na tom polju se nije vidjelo. Da, mi u svakom slučaju ja predlažem da ne dajemo sada pristanak, da čekamo izvješće, a da također zatražimo da se e, vide opipljivi rezultati i poboljšanje situacije e, ljudskog prava. Članak 2 sporazuma govori o tome da u svakom slučaju u okviru ovog sporazuma postoje odredbe o poštivanju demokracije i ljudskih prava a e, predsjednik vlade, sadašnji predsjednik vlade koji bi mogao biti nasljednik e, Karimova, on je isto tako kao ministar e, koji je zadužen za poljoprivredu, je on znači na lokalnoj razini nametnuo određeno kvote što se tiče proizvodnje pamuka. Ja u tom smislu sugeriram i članima odbora i izvjestiteljima u sjeni zbog ovog tranzicionalnog e, procesa, procedure u Uzbekistanu i zbog isto tako tih izvještaja koje očekujemo svjetske organizacije za rad krajem 2016. 2017. da pričekamo da ne damo sada svoj pristanak. E, o, to je mjera koja sada, e, koju možemo sada upotrijebiti kako bi uspjeli postići e, ciljeve na području mjera koje smo si zacrtali. Imaćemo sastanak izvjestitelja u sjeni sljedeći tjedan i moći ćemo finalizirati svoje mišljenje vezano uz to. Thank you, Chair. <clears throat> Since... Hvala. E, e, gospodin Edward Kuker e, koji je EPP izvjestitelj za ovo izvješće mi je me zatražio da kažem da pročitam njegovo mišljenje. Možemo reći da je angažman sa Uzbekistanom u svakom slučaju treba u svakom slučaju također i zabilježiti sve ove navetke koji su bili napravljeni. Tijekom 2015. godine trebamo u svakom slučaju dodati u svakom slučaju e, tekstu e, e, koji se tiče tekstila u sporazum o partnerstvu i suradnji i moramo znači uključiti isto tako potvrdu toga da postoji napredak na području rada djece. A Isto tako, ono što je izuzetno važno je da moramo u svakom slučaju, budući da Inte vodi ovaj dosje, da bismo trebali što prije e, ovaj dosje zaključiti kako bismo mogli imati e, glasovanje u 12. E, mjesecu na plenarnoj sjednici. Gospodin Kuker misli da AFET nije vodeći odbor u ovom dosjeu i zbog toga moramo se pridržavati znači ovog vremenskog rasporeda koji je zadao odbor odbor INTE. Hvala. Ja sam izvjestiteljica za ovaj predmet u odboru INTA. Gospođa Lunaček je ocrtala povijest e, odnosa Europskog parlamenta i Europske unije sa Uzbekistanom. Mi taj predmet već poznajemo cijeli niz godina, je već postoji sporazum e, o partnerstvu, znači od i suradnji od, dvjeti, od 1999. godine. Argumenti gospođe e, Lunaček bi zapravo mogli dovesti u pitanje općenito sporazum o partnerstvu i suradnji sa e, Uzbekistanom. Ja mislim da bi bilo loše za parlament i u Europsku uniju da uđe u takvu dinamiku sa Uzbekistanom jer je to zapravo jedna od e, zemalja koja je zapravo odgovorila na određene zahtjeve sa otvaranjem. Naravno, možemo kritizirati određene stvari, ali to je jedna od rijetkih e, zemalja koja je surađivala nakon e, određenih pristanaka, zapravo pritisaka koje su izvršile i e, Europska unija, Europski parlament i pristali su surađivati e, sa svjetskom organizacijom za rad. Znači, zemlja je pokušala u svakom slučaju poboljšati situaciju i mislim da bi ovo bio, e, bila loša poruka koju bismo poslali Uzbekistanu u tom smislu. No, što se tiče odluke o ratifikaciji protokola o tekstilu, trebali bismo dodati jednu rezoluciju gdje bismo onda argumentirano dali svoje mišljenje. Što se tiče situacije u Uzbekistanu, isto tako bi e, omogućilo da damo Uzbekistanu informacije o tome što zapravo u budućnosti očekujemo u e, okviru takve suradnje. Ja u svakom slučaju e, shvaćam argumente gospođe je Lunaček. Naravno, situacija nije idealna i sve organizacija za ljudska prava koje su danas prisutne u Uzbekistanu kada to mogu reći, potvrđuju takvu situaciju, no moramo biti vrlo oprezni kad e, <clears throat> i, e, upućujemo e, tu zapravo možda prestrogu poruku Uzbekistanu, budući da i moramo uzeti u obzir da se situacija poboljšala. Mi smo u okviru odbora INTA susreli cijeli niz e, osoba, isto tako smo susreli predstavljanje sindikata vezano uz mjere protiv e, i e, dječjeg rada i prisilnog rada. Imali smo također e, radnu skupinu sa Svjetskom organizacijom za rad koja nam je dala cijeli niz indikacija da se mnogo pozitivnih stvari dogodilo tijekom ove tri godine. Isto tako imamo tu misiju Svjetske organizacije za rad tijekom žetve pamuka ove godine i naravno e, razgovarali smo također i sa vlastima i trebamo znači sve ovo upisati u te e, znači pozitivne pomake u Uzbekistanu. Mogli bismo možda imati određene političke pomake što se tiče Uzbekistana sljedećih tjedana, ali umjesto da zapravo pošaljemo tako jednu strogu i e, rigidnu poruku, možda bismo zapravo trebali e, poslati poruku otvaranja u svjetlu e, eventualnih političkih promjena sljedećih tjedana u Uzbekistanu. E, mišljenje INTA još nije osmišljeno što se tiče potvrđivanja ovog protokola i dodavanja znači ovog protokola o pamuku. Mi bismo u svakom slučaju trebali pojasniti naše mišljenje i naše stajalište vezano uz e, poboljšanje koje se dogodilo u budućnosti, no isto tako koji su sve zahtjevi e, što, Europske unije što se tiče poštivanja ljudskih prava. Gracias, presidente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo juega la geopolítica. Hvala, gospodine predsjedniče. Mi imamo znači jedan e, znači primjer geopolitičkih e, važnosti određene zemlje. Imamo i druge takve primjere, no e, tretman tog pitanja nije isti. Neke gladimo baš u nas tom rukavicom, a druge, za druge govorimo da to nije moguće. Gospođo Lunaček. E, ja mislim da proširenje sporazuma na sve domene nije dobra ideja jer mi u Europi ne želimo koristiti e, znači pamuk koji je proizveden rukama robova. Ja bih predložio sad sljedeće. Inta je doista nadležni odbor. Smijem nešto reći? Hvala. A ja bih volila da mi date na kraju još riječ. Ne, ne, ali na kraju uvijek ja završim se, ali ja bih htjela prije vaše završne riječi još. Dobro, dobro. Sad da čujete moj prijedlog. Dakle, INTA je nadležni odbor i mi smo čuli što odbor INTA misli i koliko sam shvatio, oni hoće da se sporazum još uvrste i tekstilni proizvodi i da se to napravi na adekvatan način, ali čuo sam i da je INTA spreman na kompromise kako bi uzeli u obzir i naše kritičke opaske na račun stanja ljudskih prava u Uzbekistanu i da to isto tako stave, da se to uvrsti u sporazum. Pa sad je moj prijedlog da, pod pretpostavkom naravno da će se još ovog tjedna prikupiti svi prijedlozi za ono naše opinije, naše mišljenje, da mi onda do 26. rujna u 6 sati damo rok za amandmane, kako bi se to onda sve u jednom razumnom i razboritom procesu ugradilo u tekst. A onda ćemo vidjeti kako stvari idu dalje. I to i to bi bio po našem mišljenju odbora AFET način postupanja koji je prihvatljiv. Hvala. Um, Hvala na ovom prijedlogu. Poslušao sam, znači čula sam izvjestitelja EPP-a, SND-a isto tako e, odboru iz odbora INTA. Znam da još nije odlučeno u INTI o odgovoru. Marija Arena, željela bih biti jasna, ja ne želim ni u kojem slučaju blokirati ovaj pristanak. Želim dati pristanak, no moj zahtjev je bio da možda pričekamo mjesec dana kako bismo dobili znači ove izvješ, e, ove izvještaje svjetske organizacije za rad. Ja u svakom slučaju cijenim da je Inta pristala na rezoluciju. Ja smatram da je to važno i mi ćemo tu moći reći što mislimo također. U ovom trenutku čula sam što je predsjednik rekao i Mislim da će se to e, obaviti na takav način. Imaćemo sastanak e, izvjestitelja za sjenu sljedeći, e, u sjeni za sljedeći tjedan, ali izgleda da ćemo zbilja postupiti onako kako je predsjednik rekao. Ali ono što predlažem je da još uvijek organiziramo ovaj sastanak sljedeći tjedan. Moramo također uključiti znači u sporazum znači pitanja vezano uz demokraciju i, i isto tako ovo pitanje pitanje ljudskih prava, posebno nakon smrti predsjednika, budući da ne znamo u kojem pravcu će ići politička situacija. Znači do 26. E, rujna imamo dovoljno vremena, vremena za vaše prijedloge. Budući da imamo znači E, iz različitih klubova e, članove. Mi ćemo u svakom slučaju pratiti timing e, inte. No, želio bih predložiti da pratimo znači e, timing, znači vremenski okvir onako kako sam ja to predložio, a možemo imati kasnije rasprave. A možemo također i uspostaviti sad e, poveznicu sa intom kako bi to e, napravili na najbolji mogući način. Ja imam veliko zadovoljstvo ugostiti Natiju Savčenko ovdje među nama. Imali smo sastanak s njom i želim reći da nam je drago što danas je skupa s nama i zdrava i na slobodi. Željeli bi bismo vas uvijek ugostiti na ovakav način. Želi zahvaliti članovima ovog doma koji su se borili za njezinu slobodu i možemo joj možda e, par minuta dati riječ. Vaša rezolucija je bio šljah do moje I'm really grateful for you. Every your letter, every your resolution, it was... Ja sam vam zaista zahvalna. Zahvalna sam vam na svom vašem angažmanu za, na mom oslobađanju. Vi ste rekli pritom Rekli ste nam pritom, u svakom trenutku ste rekli koliko je to bitno se boriti. Ja sam uvjerena i sigurna da Evropska unija poštuje ljudska prava i da se u okviru toga je borila za moje oslobađanje i za moja ljudska prava. Hvala vam lijepo. Hvala vam na tim riječima koje mi podupiremo. A e, mi ćemo i u budućnosti se u ukrajinskom pitanju uvijek zalagati za kraj svih oružanih sukoba, za kraj rada, uvijek ćemo se zalagati za nastavak humanitarnih akcija i za poštivanje ljudska prava. Poduzet ćemo sve napore kao što je to Europski parlament i do sad uvijek činio. Isto tako nadajući se paralelno da će i Ukrajina s druge strane pronaći dovoljno snage da provede potrebne reforme kako bi svoje društvo odvela u punu demokraciju, kako bi se borila protiv korupcije i kako bi prošla onu bolnu tranziciju u tržišno gospodarstvo kako bi se onda i na taj način obranila u budućnosti od ponavljanja one ruske agresije kako smo mi sada doživjeli. Hvala vam lijepo i time zaključujemo ovu sjednicu, ovaj sastanak našeg odbora.